Dame i gospodo, kolege, dobrodošli. Ovo je naš prvi sastanak e, o nove godini ovoga odbora, pa vam želim sretnu 2019. E, svima nama i sreća Želim sreću od 23. do 21. svibnja na izborima. Idemo na prvu točku dnevnog reda, donošenje dnevnog reda. Imam nekoliko e, primjedbi. Četvrta točka današnjeg dnevnog reda, stanje političkih odnosa eu i Rusije, prebačeno je na sutra poslje podne u pola e, pet e, nakon e, ministra, Rumunjske. To je zbog toga što je izvjestiteljica Sandra Kanijete e, spriječena. Danas poslije podne gospodin Roland Hubier, posebni izvjestitelj za Afganistan, je rekao da neće sudjelovati. Gospođa Pampaloni će ga zamijeniti. Ona je direktorica za Aziju i Pacifik i naravno razgovarat će se o odnosima između Europske unije i Afganistana. Ako nema nikakvih e, primjedbi s vaše strane, onda je dnevni red usvojen. E, druga točka dnevnog reda, nemam nikakvih e, priopćenja. Možemo ići onda na treći, treću točku dnevnog reda, ako nema primjedbi do kraja ovoga sastanka, zapisnik e, e, sjednica od 29. 30. kolovoza i 12. 26. studenog će se smatrati usvojenim. Idemo sada na četvrtu točku dnevnog reda. Ovo je druga, druga razmatranje ovoga izvješća i e, pravovremena preporuka visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku e, koje je e, objavila komisija i službe za vanjsko djelovanje u prosincu sa nekoliko aktivnosti koje su planirane u tom području. Približuju se europski izbori, svi smo naravno sada E, objekt nekih e, lažnih vijesti i neprijateljske propagande koji žele oslabiti Europsku uniju, da to je važno da sve institucije Europske unije zajedno rade kako bi izgradile otpornost i otpornost naših građana. Dakle, to izvješće e, je popraćeno preporukama. Da sada ću dati riječ Charlesu Tenoku koji će predstaviti to u ime gospođe Fotiga. Hvala lijepa. Gospođa Fotiga e, se ispričava jer zbog zdravstvenih problema danas ne može biti ovdje i ja sam joj zamjenik e, u e, pregovorima o kompromisu prošlog tjedna. Ja ću pročitati izjavu koju je ona napravila zajedno sa mnogo izvjestitelja u Sijeni. Mi predlažemo da Europski parlament E, bude e, potaknut kao i ostale institucije da budu e, aktivnije u borbi protiv neprijateljskih informacija. Isto tako tražimo od država članica da evaluiraju situaciju na svojim teritorijima. Ovo izvješće podsjeća na potrebu da to bude prioritet na razini Europske unije. Postoji mnogo preporuka kako promijeniti pristup naših institucija, poboljšati koordinaciju i pozabaviti se u ulogom umjetne inteligencije i novih tehnologija kako bi se mogli boriti protiv ove prijetnje. E, mislimo da je potrebna dubinska analiza i e, istraga o neprijateljskoj propagandi kako bi razvili mjere i uspješno se borili protiv toga. Naravno, od početka smo izjavili da sloboda govora i pluralizam medija su u središtu E, otpornog i demokratskog društva. Jako dobro sudjelujemo na ovom izvješću i sudjelovali smo putem e, e, kroz pregovore o kompromisnim amandmanima i nadamo se da će tekst biti donesen sutra tijekom glasovanja. Hvala. Hvala lijepa Tenaku. Sada idemo na kolegama koji žele uzeti riječ. E, izvjestitelji u sjeni, prvo za EPP Ramona Menesku. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem gospođi Fotiga na njezinu radu i svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj suradnji. Mi smo se dogovorili oko 27 kompromisnih amandmana. Konačni tekst je dobar tekst, posebno kada se radi o priznavanju postojanja propagande i e, naravno proaktivnih mjera kako bi se borili protiv toga uključujući i odredbe e, da su potrebni resursi za to. E, zbog radi e, nadolazeći izbor, izbora zaista smo zabrinuti kada se radi o dezinformacijama i hibitnom ratovanju. Prošlo je nekoliko godina od kada je vijeće tražilo da se pozabavimo kampanjom dezinformacija Rusije i moramo vidjeti da danas postoje te aktivnosti koje su vidljive i da smo e, i da imamo novi kodeks postupanja vezan za dezinformacije. U prosincu prošle godine Europska komisija je predstavila akcijski plan koji sadrži primjerene i precizne mjere za borbu protiv dezinformacija. Sada moramo e, slijediti sa dobrom provedbom akcijskog plana. Potreba za uspjehom je motivirana i činjenicom e, da dolaze izbori Europskog parlamenta i da to treba dovesti do povjerenja i stabilnosti u Europskoj uniji. Sigurna sam da ćemo biti uspješni vezano za ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala Ramoni Manesku. Na, za socijaldemokrata je gospodin Freund. Hvala. Već na početku se želim zahvaliti i vama, naravno, gospodine predsjedajući, što ste nam dali pregled ove problematike. A, isto tako, čao Stanak, hvala mnogo. Vi ste bili naročito učinkovit e, pregovarač e, tijekom konzultacija u Sjeni. Isto tako, želim gospođi izvjestiteljici dakle čim e, prije brže ozdravljenje. Prijedlog ovog teksta se logično nadostavlja na prethodno izvješće iz 2016. godine o strateškoj komunikaciji Europske unije u smislu propagande trećih strana koja je upravljena protiv nje. Imamo tada mnoge probleme u vezi s propagandom, netočnim informacijama, dezinformacijama, kampanjama laži i sl. Sad smo tu predložili kategorizaciju koja je smislena, koja predstavlja izazove koji su pred Europskom unijom u smislu ciljanih informacijskih kampanja. U tom smislu podločimo isto tako i ulogu e, društvenih medija, ali i ulogu civilnog društva u odnosu na kolonje takvih informacija. Zahvaljujući svemu tome imamo 25 ili 26 eh, amandmana koji predstavljaju kompromisne amandmane. Nadam se da na taj način možemo potvrditi da postoji odgovor na izazove koje su pred eh, Europskom unijom u smislu ciljanih dezinformacijskih kampanja. Vrlo često je očito, a spomenuto je i danas, Mnoge tih negativnih poteza dolaze iz Rusije, potiču iz Rusije, međutim isto tako stavili smo akcent na Kinu, Sjevernu Koreju i Iran. Želi smo istaknuti te zemlje u posebnom svjetlu imamo isto tako i napredak pod navodnicima na tehnološkom planu, što je također tu uzeto u obzir razno razne e, e, varijante komunikacije u internetskom svijetu, ali isto tako i pitanje umjetne inteligencije koja se može koristiti na takav negativan način. Zahvaljujem isto tako i predsjedajućem da je istaknuo da vremena nema mnogo. Imamo uskoro izbore, predizbornu kampanju na europskoj razini i sigurno ćemo i tu vidjeti razno razne fenomene u povećanom razmjeru koji su kontraproduktivni u okviru demokratskog diskursa. Hvala. Alde, Petras, Hvala gospodine predsjedatelju. Na početku bi samo želio čestitati eh, Ani Fotigi i Charlesu Tenoku na izvrsnom poslu koji su obavili i da se stalno e, da stalno nam predstavljaju svoj rad. Želim podsjetiti sve kolege koji su ovdje da 2016. godine smo imali sreću što smo proizveli prvo izvješće o propagandi i dezinformacijama. U to doba to je bilo dosta šokantno, nisu se svi slagali da e, postoji prisustvo te propagande kao neprijateljskog instrumenta protiv Europske unije i naših partnera. Međutim, to je sada stvarnost. I danas imamo još jedno, jedan izvrstan nacrt izvješća za koji se nadam da će biti snažno e, podupren sutra tijekom glasovanja. Želim naglasiti tri stvari koje meni izgledaju eh, kao jedan jasan eh, korak naprijed od onog izvješća iz 2016. godine. Kao prvo, ovdje šaljemo jasnu poruku ciljane sankcije protiv onih koji su odgovorni za eh, širenje propagande moraju biti učinjeni e, odgovornima, a te ciljene sankcije će biti dobre preventivne mjere, ne samo kako bi se govorilo o propagandi i dezinformacijama, nego kako bi se i provele i tako spriječili oni koji su odgovorni E, i koji nas navode da se brinemo o propagandi i dezinformacijama. Drugo, mi zaista e, pozdravljamo e, uspostavljanje tri, tri radne skupine za Istočni Balkan, za Jug i za Sjever, koji pokriva dosta široko područje. Ovdje vidimo da postoji potreba da se podrže ta tri tima kako bi im pomogli da e, izvrše svoje zadaće koje su im dane. I treće, to je prioritet sljedećeg sastanka vijeća i za visoku predstavnicu kako bi se pružili dovoljni resursi, sredstva i instrumenti i kako bismo imali dobar, dobru skupinu instrumenata i sposobnosti kako bi se borili protiv propagande i dezinformacija. Dragi kolege i kolegice, ja zaista vjerujem da će ovo izvješće biti još jedna potpora i promicanje dobrih strategija kako bismo naglasili važnost borbe protiv propagande i dezinformacija. Ne radi se o teoriji, to je zaista dio prakse e, koju ćemo, e, koju ćemo vidjeti tijekom e, izborne kampanje. Hvala. Petar Estrevićius. a sada za zelene Rebecca Harms. Ja bih se također zahvalila gospodinu Charlesu Tanaku. koji je veoma dobro vodio sastanke izvjestitelja u grupi, bio je motiviran i činio je to s mnogo takta. Gospođa Fortiga je već po drugi put odlično pripremila izvješće. Kao i gospodin Oštravicius, ja također smatram da naprosto moramo priznati bilo bi veoma korisno u pogledu ovog izvješća da smo u međuvremenu svi prikupili još više iskustava na analitički način o tome na koji način točno djeluju e, ovih neprijatelji Europe, antidemokratski nastrojeni ljudi koji vode takve kampanje, dezinformativne kampanje, naročito Rusija. Znamo da su se miješali u kampanju o Brexitu. Znamo isto tako međuvremeno i više podataka o tome što je bilo tijekom Trumpove kampanje u Sjedinjenim državama. Imamo isto tako i pitanje njemačkih izbora, to treba još bolje proanalizirati i vidjeti gdje je došlo do mogućeg utjecaja. Možemo nastaviti taj rad i danas Konkretno imamo pokret Žiležon e, žuti prsluci u Francuskoj i pitanje imaju li tu Rusi svoje prste i to bi trebalo istražiti. Sve te kontekste moramo podući koji izrazito važne u ovom našem domu. Izvješće je trebalo, smatram, pokazati e, veću razinu ambicije u smislu razračunavanja s ovakvom propagandom i postaviti određene linije a isto tako treba odrediti liniju koja nas dijeli od toga da zapadnemo u kontrapropagandu. Međutim, ono što je dobro u ovom izvješću jest da upravo to i pokušava povući jasno tu liniju. kontrapropaganda nije odgovor na neprijateljsku propagandu i neće postaći ništa. Stvar je u tome da se demontiraju te laži i te prijevare koje se vrlo često guraju u prvi plan u javnom mnjenju. Pitanje je isto tako i kvalitetnog novinarstva, neovisnog novinarstva. Morat ćemo više učiniti na tom planu, ono što smo to učinili do sad. Međutim, ovom se izvješću, dakle, glasa u pravom trenutku u odnosu na inicijativu gospođe Jurove. Zemlje, članice i BRISU moraju ostvariti sinergiju u predvičeri europskih izbora u tom smislu, a od gospođe Jurove očekujemo isto tako potporu koja je potrebna za to. U svakom slučaju, svima vam zahvaljujem na suradnji, a nađete gospodinu Charles Kinoku na spontanom angažmanu. Hvala Rebeki Harms. E, govornik će biti gospodin Kosa. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi smo već e, izrazili naše mišljenje protiv e, izvješća koje je odobreno u Europskom parlamentu. Vidjeli smo da je bilo mnogo suzdržanih, e, dakle drago nam je da su socijalisti uz nas jer vidim da je ovo jedan veliki problem. Jasno je da trebamo definiciju e, onoga što mislimo pod propaganda i dezinformacije. Također nas jako brine da ovaj mehanizam zajednice može dovesti do e, cenzure ili samo cenzure novinara. Mislim da to neće doprinijeti e, klimi slobodne razmjene mišljenja u Europskoj uniji. I jako se protivimo nekim inicijativama koje pokušavaju sankcionirati novinare i zaista sam iznenađen da to dolazi iz e, kluba liberala. Jer danas ne postoji u stvari nikakav dokaz da je došlo do miješanja Rusije koje su odredili, što je odredilo e, ishod izbora, europskih izbora i izbora u, u Sjedinjenim državama. Znam da gospođa Harms koja ima fobiju od Rusije pokušava prekinuti sada moj govor. E, neke strane su kažnjene, ali to je zato e, jer postoji taj neoliberalni pristup Brisela. Ako želite kriviti Rusiju, znači da e, prihvaćate određene teorije. I ako znate nešto o komunikacijama, znate da te teorije nisu dokazane. Dakle, građani se smatraju e, nekim vrstama e, posuda koje punimo informacijama. Propaganda, ako postoji ta riječ, cvjeta samo na plodnom tlu. I mislim da upirete stalno prstom u Rusiju i da želite e, pogoršati odnose s Rusijom iako ne postoje zaključni, e, dokazi. E, sve zemlje su spomenule i svi prijedlozi konzervativaca i liberala se usredotočuju na zemlje koje NATO smatra prijetnjom. Sjeverna Koreja, Rusija, Iran ali iznenađujuće da nitko ne ukazuje na e, Saudijsku Arabiju, Tursku, Sjedinjene države i njihov utjecaj e, na javno mjenje u Europi, jer i oni utječu na europske građane. Ako pogledamo pravni okvir komunikacija, mi ovdje govorimo o militarizaciji i sekuritizaciji e, novosti i o cenzuri, a to je e, protivno članku 7 i 8 povelje, o temeljnim pravima. To može dovesti do pravnog okvira koji će omogućiti da djelujemo protiv aktivnosti onih e, koji filtriraju informacije i e, političara. Dakle, ako nema promjena, mi bismo bili protiv ovoga. Hvala, gospodine Kuso. Imam još dva dve osobe koje traže da govore, dakle gospodin Fleckenstein i Ana Gomeš. Izvolite, Ana Gomeš pa gospodin Fleckenstein. Mislim da je jasno da postoji to miješanje. I ne slažem se da trebamo definiciju. Činjenica je da ako se bavimo kao što se bavimo lažnim činjenicama ili lažnim vijestima, gdje realnost pokazuje da te činjenice nisu točne i da korištenje tih e, tog iskrivljenog, iskrivljenog pričanja o stvarnosti zapravo e, potiče određene političke rezultate kao u slučaju Brexita gdje je sasvim jasno i imamo e, dokaze novinara kad vale iz Guardiana i Observera da postoji ta veza e, što je Rusija utjecala putem e, pojedinaca koji su dobro, e, dobro stoje u britanskom društvu i koji su financirali upravo tu kampanju. Veza, vezanost uz Cambridge analitiku da cilja osobe kojima treba prenijeti te informacije. Zaista je čudno da mi to poričemo Radi se o ozbiljnom istražnom novinarstvu. A tim novinarima ne možemo reći da imaju da su politički pristrani. Dakle, oni su to uspostavili. Osim toga, možemo li poricati nešto što gospođa Le Pen nije poreknula, da zaista naša kampanja u Francuskoj je bila financirana Ruskom bankom koja je jasno povezana uz Putina. Možemo li to poreknuti? Oni to ni ne poriču nakon što je to otkriveno. Ne radi se samo o Rusiji, kao što je istaknuto. Radi se o mnogim drugim režimima koji imaju svoj politički program i koji je dosta e, nezgodan i nije u skladu sa demokratskim izražavanjem, sa pluralnošću mišljenja. Naravno da oni uključuju i Saudijsku Arabiju i Tursku i ostale koje čak, kao što znamo, kupuju ljude i političare. Ne financiraju samo stranke i kampanje, nego zapravo kupuju političare kako bi one, oni eh, proizveli jednu retoriku koja ne omogućava E, demokratsko, e, iskreno izražavanje e, osoba. Ne možemo to poreknuti i zato ja podupirem ovaj prijedlog. Hvala. Hvala i konačno Klot Fleckenstein. Ja, Hvala. Ja bih samo odgovorio ime Ja nisam baš poznat kao zaklati neprijatelj Rusije. Ako niste sigurni, sratite sutra ujutro i rado ću vam još jednom dokazati to. A s druge strane, ne možemo ignorirati činjenice. Čak i da kažemo da je ovo nije jednosmjerna ulica zbog toga jer dio toga leži i na nama. Dio ne želim povlačiti nikakve usporedbe. Međutim i dalje ne možemo učiniti dvije stvari. Kao prvo, dakle, prihvatiti to i e, njekati postojanje problema. S druge strane, moguća cenzura i kontrapropaganda. Mislim da ovo izvješće odražava stvarnost a da se pritom ne apelira na potrebu za kontrapropagandom ili bilo kakvim drugim stvarima e, za kojima ne želimo posezati. Upravo zbog toga nije mi problem podržati ovo izvješće. Ne bismo sami sebi na taj način učinili nikakvu uslugu. Ni Rusiji što se toga tiče, da kažemo u redu. Toga ima posvuda. Ne, ne možemo tako pristupiti, pristupiti tome moramo nešto reći. Mislim da će nas i Rusi shvaćati ozbiljnije ukoliko ne kleknemo pred svime ovime. Hvala, hvala gospodinu Fleckensteinu. Ukoliko nema danjih komentara, onda samo da kažem kakav je raspored. Afet će e, glasati 22. siječnja, a u plenarnom zasjedanju kako sada stvari stoje u veljači. Već kasnimo nekoliko minuta. A sad smo na točki pet. Preporuka vijeću komisiji i potpredsjednici komisije e, visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana. Čast mi je da sam izvjestitelj i ja sam. i u toj ću ulozi iznijeti ovo što slijedi. Trenutno važeći ugovor s Uzbekistanom traje još od 1999. a novi su, dakle, pregovori počinje 23.11.2018. Glavni cilj je da držimo dijalog između Uzbekistana i Europske unije i da podržimo e, reforme na svim poljima za izgradnju stabilnih institucija, pluralitet e, političkih stajališta i mišljenja i učinkovitost e, pravosuđa i e, sigurnosnih službi. Također nam je cilj da poboljšamo ekonomsku situaciju i poslovnu klimu u toj zemlji. Europska unija podržava Uzbekistan u pokušaju da se pridruži svjetskoj trgovinskoj organizaciji. zabilježeni napretak na mnogim poljima tijekom posjeta Afeta toj zemlji u, u rujnu 2018. Ja nažalost nisam bio tamo, ali kolege tvrde da je došlo do ogromnih promjena u sociopolitičkom smislu. Zabilježen je veliki napredak, naročito u odnosu na prethodnu posjetu Afeta 2011. Imamo dakle novo predsjedništvo 2016. i od tada imamo sve više regionalne suradnje, sve je bolja vanjska politika i sve se više doprinosi mirovnom procesu u Afganistanu još jedan simbol pozitivnih promjena. Politički zatvornici su u velikom broju e, oslobođeni. Također bolje je situacija s ljudskim pravima i nevladine organizacije imaju više manerskog prostora za rad. Bez obzira na to još uvijek postoje određeni problemi i dvojbe i ljudska prava moraju i dalje ostati prominentna tema u tom kontekstu. I na kraju, cilj Europske unije mora biti da i dalje pruža potporu Uzbekistanu u naporu da provede reforme, ali isto tako i na vanjskom planu e, multilateralna i međunarodna suradnja i na globalnoj razini Europska unija mora pomoći dakle da se formulira jedan moderni sporazum koji će zamijeniti e, trenutačno e, važeći sporazum koji se koristi u radu. No, sada izvjetelji u sjeni, jesam da ne traži riječ, znači gospodin Charles Delak, izvolite. I wasn't planning to intervene, but... Ja nisam planirao javiti se za riječ, kaže gospodin Tanak, i nisam se spremio, međutim želim reći da se radi o odličnom izvješću. I moj je klub uvijek zainteresiran za to da se te republike u tom dijelu svijeta, poput Uzbekistana, do najveće moguće mjere približe ostvarenju spona u političkom i trgovinskom smislu s Europskom unijom. No, naravno da smo u prošlosti imali e, prilično velike dvojbe o situaciji što se tiče ljudskih prava u toj zemlji. Demokratski deficit, e, korištenje djece za rad, prinudni rad. U svakom slučaju, te su teme spomenute u vašem izvješću. naravno, čim snažnije budu spone u političkom i trgovinskom smislu, bit ćemo u stanju povećati pritisak na tamošnju vladu, nadamo se, vladu u Taškentu, da e, ta situacija e, zabilježi napredak u najbliže budućnosti. Hvala. Prostite, nismo vidjeli gospodina da ste se i vi javili za riječ. Izvolite. Gospodine Benifej, hvala gospodine predsjedajući. Veoma je donio vidjeti do kojima su se na bolje poboljšali odnos između Europske unije i Uzbekistana u samo e, e, jednom parlamentarnom mandatu. Zahvaljujući, dakle, aktivnoj suradnji. Isto tako protokol je, je bio ni na nebu ni na zemlji, dakle godinama, između ostalog zbog prisilnog rada i rada djece, iskorištavanja djece za rad. Između ostalog tu je Međunarodna organizacija za rad također govorilo o tom. E, problemu i tri godine je sve bilo obustavljeno. Između ostalog još i dvije godine sasvim otvoreno govorilo o tome da se neće krenuti nikamo s time. A sada zapravo smo na pragu, dakle, potpisivanja sporazuma e, s jednim susjedom koji je bogatiji i beričetniji od Uzbekistana, to je Kazahstan. U ovom trenutku moramo, moram reći jednu stvar općenitije prirode. U ovakve situacije daju zapravo donu vrijednost vanjskom radu, vanjskim odnosima Europske unije, djeluje u transformativnom smislu, pozitivno na zemlje s kojima imamo odnose. Naravno, velika je zasluga u svemu tome i trenutnim vodećim ljudima u Uzbekistanu. Naročito tu e, podlačim ulogu predsjednika Midzijojeva, koji je naročito doprinio modernizaciji i novom otvaranju zemlje i prema susjedima u regiji, e, s kojima su povijesno gledajući imali doma napete odnose. Primjerice imamo dakle u Branu u Tadžikistanu e, do pred nekoliko godina to je prijetilo dovede do rata na regionalnoj razini. Isto tako suradnja s Kazakistanom i s NATO-om kako bi se dakle spasilo Uralsko jezero, a radi se o jednoj najvećih ekoloških katastrofa našeg e, stoljeća. Ovo sve vodi jednoj novoj regionalnoj paradigmi koja će se uspostaviti na pozitivan način. Do sada je dakle veoma delikatno bilo pitanje ljudskih prava, međutim pušteni su i zatvora određeni politički zatvorenici i omogućen je e, veći pristup tamošnjim e, zatvorima, humanitarnim organizacijama. Imamo još mnoge otvorena pitanja koja nas e, brinu. Primjerice neka sindikalna pitanja i kriminalizacija LGTB osoba. Naravno, tih je otvorenih pitanja još mnogo i po pitanju rada, problema rada, dakle prisilnog rada, rada djece, konkretno duž e, rute svile. Isto tako postoji i pitanje temeljnih sloboda, nedostatka prolizma, malo je prostora za civilno društvo i isto tako pitanje neovisnosti sudstva i pitanje stanja zatvorskog sustava, a zatim nameću se i sva ekonomska pitanja o stanju ekonomije. Međutim, u izvješću imamo veoma dakle, korisne preporuke. Zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem predsjedajućem gospodinu McAllisteru. Da nećemo amandmane na pojedine dijelove teksta, naročito one koji se odnose temeljnih prava maloljetnih osoba, e, manjina, etničkih manjina. Hvala. Hvala, gospodine Benifej. Hvala, dragi kolega. Alde i Zeleni se ne javljaju, što znači da riječ predajem gospodinu Šolcu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedajući, hvala gospodine izvjestitelju na ovom prijedlogu teksta. Slažem se. Radi se o velikom izazovu, radi se o zemlji koja je još uvijek u procesu transformacije i to duboko u istom. Mnoge su se stvari poboljšale tijekom posljednjih godina. E, svjedoci smo tih promjena. Međutim, nisu još postignuti svi ciljevi. Još uvijek tu postoji mnogo prijepora, otvorenih pitanja prije no što ta zemlja u potpunosti dovrši svoju transformaciju u odnosu na prošlost. Slažem se s kolegama. Naravno, mnogo je važnih stvari postignuto na putu ka održivom razvoju, kao prvo ekonomije Uzbekistana koje se oslanja na vlastite snage, pokušaj je da dođe do diversifikacije u odnosu na prethodne modele, između ostalog na i industriju pamukom. Međutim, moramo znati jednu stvar. Transformacijski procesi vezani su na postojeći politički sustav i vodstvo Oni pokušaju zadržati moć i isključivo u rukama elite koje je na vlasti. Vi ste u izvješću formulirali e, pristup određenim tipovima prava, političkim pravima, demokratskim slobodama. I na tom planu ne vidim još dosta napredaka, to valja naglasiti. I na kraju, podlačim sljedećem. Nedavno smo održali konferenciju u Katovicama o provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Što se Uzbekistana naročito tiče? Pitanje je zaštite vode. Pitanje je da se preformulira način na koji se koriste dakle izvori vode, raspoloživa voda. To je pitanje šireg ekonomsko-socijalnog eh, konteksta u zemlji i time poprima naročito važnost. Slažem se međutim s onime što izvješće kaže o tome kako Europska unija može dalje razvijati odnose s Uzbekistanom. kako bismo doveli do daljnjeg napretka te zemlje u političkom smislu, u ekonomskom smislu i na planu zaštite okoliša. To nam je svima u interesu. Hvala. Hvala gospodinu Helmutu Šolcu. Još se dvoje ljudi javlja za riječ. Gala i gospođa Gomeš. Mihael Gala, izvolite, vi ste prvi. Da, hvala, hvala na izvješću i e, hvala na stajalištu izvjestilje u Sjeni. Do najveće mjere se slažem srećenim. Prošle godine sam imao priliku dobiti jedan određeni uvid, kratak uvid u stanje toj zemlji tijekom posjete i teme koje ste spomenuli su i tamo bile spomenute. Psihološki važna stvar je sljedeća. Što se tiče teme tekstila, dakle pamuka, i e, dječjeg prisilnog rada. Iskorištavanje djece za rad. To su važne teme koje valja riješiti i mislim da možemo pretpostaviti iz današnje perspektive da i vlada polože vrijednost na to da se te stvari zaustave. I nadamo se da to više neće biti problem bar u ovom akutnom obliku što znači da toga dolazi praktički pod normalno ili u najbolju ruku tajno to želimo riješiti. Radi se prava djece, radi se ljudskih prava, a ovo je izuzetno važna tema u tom okviru. Koji je bio moj dojam? Dojam je da žele još mnogo više suradnje s nama. I ukoliko uspijemo sklopiti ovaj novi, sveobuhvatni sporazum, ja bih to svako pozdravio. I kad god sam se tamo susretao s ljudima, svi su bili veoma pozitivno nastrojeni prema nakonama predsjednika, slagali su se s time i željeli su i sami zapravo širiti tu poruku. Nije to pristup top down, radi se o tome da se obuhvate čim širi slovi društva, ne samo politička elita, već da cijelo društvo bude dio te političke reforme i širih reformi. Naravno da će se o tome još razgovarati, međutim moram reći da osjećam određeno povjerenje povjerenje da se nalazimo u tom smislu na pravom putu i da će podrška toj zemlji u svakom slučaju biti nešto što će biti u interesu kako njima, tako i nama samima. Hvala gospodinu Mihajlu Galeru. I na kraju, gospođa Ana Gomez. Ja sam pre nekoliko godina posjetila Uzbekistan. Mislim da je to bilo 2008. Problemi s ljudskim pravima bili su doista strašni a vodstvo zemlje nije to priznati. Primjerice, bijelodan problem e, prisilnog rada djece. Ove sam godine, prošle sam godine ponovo s delegacijom AFETA krenula tamo i vidjela sam koliko je očita promjena. Da tako kažem, uginuje je dinosaur i na taj način oslobođena je zemlja ili zmaju ukoliko želite a to je u, e, velikom e, srazu sa susjednim Kazahstanom gdje zmaj još vlada zemljom i tlači ljude. Bilo je doista veoma ugodno iskustvo i e, emocionalno iskustvo susresti se primjerice s bivšim političkim zatvorenicima koji sami kažu da vide velike promjene. Kao što su rekle kolege, i preostaješ mnogo velikih problema, no stavi sada sasvim drugčiji, gard je drugčiji, ovo je primjer zemlje koja ne čini to samo zbog pritiska izvana od strane Europske unije, već i zbog toga što sami shvaćaju da je to u interesu same zemlje. Otvaranje na van. Da budu prijemčivi za kritike i da iznađu načine da se nose s problemima, te da ih rješavaju ih. Imamo dakle dijalog o ljudskim pravima, imamo mogućnost dakle sveobuhvatnog um, sporazuma o kojem se upravo pregovara. Ukoliko to ima smislu, odnosno na jednu konkretnu zemlju u tom dijelu svijeta, to je upravo Uzbekistan. Hvala, Ani Gomeš. Vidim da se nitko drugi u ovom trenutku ne javlja za riječ. Stoga, rok za amandmane jest 23. siječnja u 11 sati ujutro, a glasat ćemo u našem odboru 21. veljače. Što se plana glasanja tiče, za sad je to predviđeno za prvog ožujka, no no što dovršimo ovaj dio rasprave, dajem riječ gospodinu Borisu Jaročeviću. Gdje ste, gospodine? Hvala. U ime Europske službe za vanjsko djelovanje i našeg ocijeka za Središnju Aziju, Moram reći da mi ovaj prijedlog dolazi baš u pravom trenutku. Naša služba u ime Europske komisije želi dakle u prvom tjednu veljače otputovati u Tašken za prvi krug razgovora o ovom sporazumu. Moram reći da Uzbekistan sastavlja veoma, veoma dojemljiv tim za te pregovore, zbog toga što se očito radi o zajedničkom interesu. Želio sam s vama podijeliti nekoliko stvari. Reforme su im dalje u tijeku. 2019. proglašena je godinom aktivnih ulaganja i socijalnog razvoja u Uzbekistanu. Jasno je stoga što su trenutačni prioriteti. Gospodarske reforme su također u tijeku. E, standardi Fitch su po prvi put dali zemlji zadovoljavajući kreditni rating i ti su rezultati objavljeni netom prije Božića. Govorili smo dakle o mogućnosti pristupnja trgovinske organizaciji, no povrh toga isto tako postoji mogućnost pridruženja GSP+. I imat ćemo misiju Digitrade-a u, kontekstu GSP+, koja će putovati u Uzbekistan također u veljači. Što se tiče pitanja ljudskih prava, konkretno govorim eh, o pustinju na slobodu političkih zatvorenika. Želim naglasiti da eh, reforma donosi prve rezultate koji su veoma eh, važni. 2016. oslobođeno je samo 28 političkih e, zatvorenika, a prošle čak 600. I na kraju, formulirat ćemo novu strategiju za Srednju Aziju, zemlje Srednje Azije, do polovice svibnja. I objavit ćemo ju, a tu ćemo uzeti u obzir razne situacije kako u regiji, tako i u ovoj konkretnoj zemlji. Hvala. Hvala vam, gospodine Jeručeviću. Ima dodatnih komentara? Nema. E, rokovi za amandmane su vam poznati. Možemo preći na točku šestu. Deset minuta namijenjeno je ovoj točki, dakle, o Sjećate se da smo 6. Eh, prosinca razgovarali o ovoj temi o izgradnji kapaciteta EU-a za sprječavanje sukoba i posredovanje. Izvjestiteljica je sraja Post i predajem vam odmah riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Najprije dopustite zahvalim kolegama na njihovu doprinosu na izradi ovog izvješća sa 182 amandmana. Glavna ideja koju predstavljamo u izvješću jeste jačanje institucionalnih kapaciteta Europske unije za sprečavanje sukoba i posredovanje. Napose želim privući vašu pozornost na sljedeći aspekt. A tu se radi o uspostavi savjetodavnog vijeća na viskoj razini, a koje se bavi sprečavanjem sukoba i posredovanjem. Taj odbor imam za cilj odrediti čitav niz odgovornih kvalificiranih stručnjaka. Viski odbor eh, odgovarao bi onome što je Europska unija eh, na čemu je radila do sada. Tako da mi nije jasno zašto gospoda Don John i Castaldo predlažu da se izbriše ovaj prijedlog. Druga točka, imenovanje novog posebnog izaslanika Europske unije za mir i sprječavanje civilnih sukoba i njihovu prevenciju, što je predložila gospođa Valero. Naime, doista postoji potreba za jasnim mandatom kako bi se promoviralo tu inicijativu na svim razinama. Dakle, možemo razgovarati o tome kako formulirati provedbu ovog mandata. Određivanje dodatnog međuinstitucionalnog mehanizma kao task force za e, rješavanje sprječavanje sukoba i posredovanje također su važni za jačanje interinstitucionalnih kapaciteta za posredovanje sukoba i posredovanje. Ovi horizontalni mehanizmi jako su učinkoviti i predstavljaju pragmačan pristup za koordiniranje europskog eh, rada i interinstitucionalnog rada. Radna skupina za sprječavanje sukoba i posredovanje također je nešto što je jako potrebno i vijeće to mora staviti među svoje prioritete rada i ubrzati svoje djelovanje. Molim vašu podršku za moj, svoj amandman za 16. za uspostavu mreže e, medijatora za žene. To već postoji u Africi i nordijskim zemljama. Europska unija bi trebala imati takvu instituciju. Kada se radi pak o institucionalizaciji europskog poslovnog rada ja bih podržala uspostavu skupine medijatora, posrednika među trenutnim i bivšim eurozastupnicima. Gospodin Čarstanok predložio je da se doda suradnja i koordinacija izbora u njegovu amandmanu 163. što podržavam. Podržavam naravno i sve amandmane za uključenje žena u mirovne postupke. Podržavam i amandmane za jačanje položaja mladih i građanskog, odnosno civilnog društva u sprječavanju sukoba i posredovanju. A što se tiče proračuna, ukoliko želimo da Europska unija djeluje i bude učinkovita na sprječavanju sukoba i posredovanju, onda doista moramo se osigurati da e, višegodišnji financijski okvir e, alocira dodatna sredstva za ovo. Neki izvjestitelji u Sjeni su predložili da se ovi resursi smanje, ja bih htjela znati zašto. Raduje me konstruktivan dijalog duhu kompromisa i suradnje na sastanku, sljedećem sastanku koji će biti održan u ovaj četvrtak 24 u 1.30. Na fetu će se glasati 2. veljače, a na plenarnoj na prvom travanjskom zasjedanju. Hvala. Hvala Soraya Post. Imamo 10 minuta na raspolaganju za ovu točku, no ja imam šest kolega koji žele nešto reći. da kasnimo već 20 e, minuta. Ja se ispričavam, ali imamo 35 e, točak dnevnog reda za današnji sutrašnji sastanak. Imamo 85 e, stranica E, ovdje, dakle, teksta za predsjednika što je rekord. Dakle, molim vas, evo, jedan i pol minute. Evo ja, Mihajl, evo ja ću samo u ime kolega Danžana. Dakle, namjena ovog nacrta izvješća jeste da se pojačaju kapacitete Europske unije na polju sprječavanja sukoba i posredovanja. Postoje neki pozitivni aspekti. Najprije tekst e, se bavi ključnom temom koja je u samoj srži europske diplomacije, dakle sprečavanje sukoba i posredovanje, jesu ključni aspekti europske vanjske politike. Stoga cilj da se pojača europski kapacitet u tom polju jako je dobar. Napose jačanjem struktura namijenjenih institucijama. No, ipak, ja, to jest gospodin Danžan, i dalje sam skeptičan glede dodane vrijednosti ovog izvješća. Nisam siguran koliko je ovako izvješće relevantno pred kraj mandana, mandata. Isto tako što se sadržaja tiče, ovaj tekst je problematičan jer bavi se pitanjem sprječavanja sukoba samo kroz rodnu rodni aspekt, što je problematično. A sigurnosni aspekt kao da je u potpunosti ignoriran. Rodna jednakost važan je cilj, ali ne smije biti glavni razlog za izradu ovog nacrta izvješća. Gospodin Danžan uložit će amandmane s ciljem e, ostvarenja uravnoteženijeg izvješća. Hvala, a sada ovaj e CR-u, gospodin Tanok. Hvala predsjedavajući, evo ja sam sa zadovoljstvom mogao podržati većinu sadržaja ovog izvješća, ali se slažem s kolegom iz e, Europske pučke stranke koji je rekao da treba unijeti dodatnu ravnotežu kako se ne bismo bavili isključivo e, rodnim pitanjima koja su važna, ali ipak postoji druga brojna važna pitanja. Tako da sam uložio i sam čitav niz amandmana, među kojima i istotno i Istotno 16 tiče se svih e, sukoba koje treba sagledati neovisno i najčešće su i generis. Dakle, ne možemo imati jedinstven pristup za sve sukobe, što je jednostavno neprikladno, jer sukobi su jako često iznimno složeni. A, ti govori o nagradi Saharov i molim kolege da se to e, razmotri. Naime, mi u europskim promatračnim misijama utrošimo brojne velike novce, a, e, dobitniku nagrade Sahorav damo nagradu od 50.000 e, eura. Mislim da bismo trebali na adekvatni način odati počast dobitnicima te nagrade koji često izbjegavaju brojne sukobe na svijetu. Hvala u ime Alda, gospođa Vautmans. Mikrofon je isključen. Mikrofon.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 Ja? Now ovdje Evo, mikrofon sada funkcionira. E, ovo je jako važno izvješće glede sprječavanja sukoba i posredovanja koje su ključne komponente vanjske politike. To sam ranije rekla i ponavljam. Naime, ulaganje sigurnost e, Ehm, nije samo naših partnera nije samo njihov interes, već i naš. Europska unija mora igrati glavnu ulogu u području rješavanja sukoba. To naravno treba biti pretočeno u dovoljne kapacitete, dakle možemo podržati ovo izvješće. Iako sam zadovoljna mjestu koje pridajete ženama u prevenciji sukoba i posredovanju, jer naravno žene disproporcionalno trpe posljedice sukoba, a ne sudjeluju na zadovoljavajući način u sprečavanju sukoba i posredovanja. To je nešto čemu treba stati u kraj, dakle treba to promijeniti. No, iz tog razloga uložila sam čitav niz amandmana, ne radi se ovdje samo o ženama, jer postoje brojni drugi dionici koji bi mogli dati ključni doprinos prevenciji sukoba i posredovanju kao što je mladež, mladež je naša budućnost i moramo ih uključiti u ovo. E, mnogi dionici isto tako trebaju biti uključeni u ovo. Dakle, iz tog razloga u našim amandmanima htjeli smo na to ukazati. Hvala. Hvala vama, gospođo Faltmans. A sada gospođa Valero ima riječ. Eh, jag med det Hvala. Upravo ovaj nacrt je jako dobar, Sojara Post nam ga je dostavila i jako je dobro razgovarati o pitanjima koja se tiču koja se pokreću amandmanima. Što se tiče nas zelenih, prevencija, dakle sprečavanje sukoba i posredovanje i mir je temelj rada i civilnih e, oblasti u EU. No, stvar je dosta čudnovata jer danas kada imamo deset minuta koje se mjere sa štopericom da se razgovara o ovakvoj, ovako važnoj temi, <laughs> znate, Europski parlament bi se trebao dati malo vremena, malo više vremena raspolaganje. No dobro, imamo što imamo i trebamo se fokusirati na ono što je od ključnog značaja, osobito dugoročni proračun kako bi se ojačale naše civilne, da tako kažem, e, oblasti u smislu spriječavanja sukoba i posredovanja i radu na miru. E sad, s obzirom na proračun o kojem se govori, razumijem da je instrument za stabilnost i mir koji predlaže komisija, odnosno da komisija tom istom predlaže veliko stezanje remena. Dakle, tu se govori o 13 milijardi eura za fond za europsku za Europski fond za obranu kako bi se gradilo više oružja, kako bi se jačalo ovaj vojni aspekt našeg grada. A ovdje imamo 2,3 milijarde. Imamo neka sredstva koja nisu niti dodijeljena kako valja. A sve u svemu moglo bi se ispostaviti da je ovaj instrument za E, Spriječanje sukoba i posredovanje jednostavno odnosno fond za stabilnost i mir nestane. Dakle, morali bismo malo bolje surađivati na ovome svemu i produbiti ovu problematiku. Hvala. Hvala vama, gospođa Valero. Sada gospodin Kosu ima riječ. Hvala predsjedniče. Što se nas tiče, svaka inicijativa koja radi na promociji mehanizama za sprječavanje sukoba i posredovanja od strane Europske unije dobro su došli, no treba znati da e, to je dobro došlo naravno, ali moramo vidjeti koji su mehanizmi predviđeni. Naravno ti mehanizmi moraju biti predmetom demokratskog nadzora, I ova inicijativa ne smije biti samo izraz namjere, već treba moći polučiti konkretnim rezultatima. Naravno, iznimno je važno osposobiti ispričavanje, mehanizme za sprječavanje sukoba i posredovanje, jačanje mira. Za nas je točka 11. jako važna, dakle pristup informacijama u jednostavnim praktičnim oblicima. To je od ključnog značaja za prevenciju sukoba Uostalom, Uvijek treba predviđati važnu ulogu i to u suradnji s međunarodnim organizacijama, organizacijama Ujedinjenih naroda i njenim agencijama. Dakle, to je nešto što predlažemo da se uključi ovaj tekst. Hvala. Hvala kolege. Nema više komentara. Eto. Ja vam želim zahvaliti našem doprinosu. Kao što znate, 4. veljače ćemo na odboru glasati, a nadam se da ćemo uspjeti to riješiti na plenarnoj Ožujku od 11. do 14. Prelazimo sada na točku 7. Izvješće o izborima u Gruziji 28. listopada i 28. studenog 2018. u privremenim parlamentarnim izborima u Armeniji od 9. prosinca 2018. U obje zemlje, oba slučaja, imali smo promatračku misiju 6 ili 7 osoba na terenu koji su predstavljali većinu naših političkih snaga. U Gruziji na, šef je misije bio Lajma Mekinen, u Armeniji Heidi Hautala. to je funkcioniralo e, u okviru OECD-ove misije u suradnji sa OECD-om, a, u suradnji sa, e, u Gruziji u suradnji sa NATO-om. Sada ću dati šefovima misija riječ, a onda drugim e, članovima. S obzirom da su oni tu, evo, upravo mi kažu da će Joachim Celer govoriti za kolegu Andru Kjenina. Izvolite, gospodine Celer, ste prvi. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodin Kjenin se ispričava, nažalost razbolio se i nije mogao doputovati u Briselu. Međutim, evo imamo njegovo stajalište u odnosu na ovu temu. Zamolimo da ga iznesem. Kao što već rekao gospodin predsjedajući delegacija Europskog parlamenta konkretno šest članova parlamenta, bi, bilo je to veoma e, snažno zastupanje Europskog parlamenta, dakle tamo e, tijekom drugog kruga. Obzirom na to da u prvom krugu ni jedan od kandidata nije dobio apsolutnu većinu. Kao i inače, kod ovih zemalja, kod ovih država, mi smo, dakle, kao delegacija bili eh, uvezani u širu misiju koja se već provodi tamo na terenu. Bilo je tu i drugih e, promatračkih e, misija, raznih e, parlamentarnih formata, u okviru dakle, svih ovih međunarodnih promatračkih misija koje su bile na terenu. Koordinator za OECD bio je Kristijan Vigener, nekadašnji član Europskog parlamenta, a sad je parlamentarni zastupnik u Bugarskoj. Bilo je tu i Vijeće Europe, a u prvom krugu bili su prisutni i predstavnici promatrači NATO-a. Pripremljen je program dakle, za, sve, za sva parlamentarna izaslanstva. Tu su obuhvaćeni dakle, svi kandidati i svi relevantni aspekti. Delegacija Europska Europskog parlamenta našla se i sa još tada, dakle, e, vladajućim predsjednikom, isto tako ministrom vanjskih poslova, isto tako i s veleposlanicima najvećih zemalja na terenu, a i svojiteljem delegacije Europske unije u toj zemlji. Kao što sam rekao, u prvom krugu nitko nije od 25 kandidata dobio apsolutnu većinu. Stoga, 28. E, studenog 2018. krenulo je krenuo je drugi krug. Prvi je bio počeo 20. listopada. Što se drugog kruga tiče, radilo se o pripetavanju dakle, kandidata Salome bašvilija neovisni kandidat, ali sasvim je bilo jasno da ga podržava Georgian Dream, vladajuća stranka, gruzijski stan. 59,5% glasova dobije taj kandidat, Grigor Vajšace iz UEMA, 40,5% glasova, on je slijedio. a u prvom krugu to je bilo, nitko nije uspio dobiti više od negdje 38%. Salome Zurabešvili. šesnaest je prosinca proglašena predsjednicom Gruzije pristupila na mandat. Važno je naglasiti da su ovaj put dakle, bili izravni izbori. Međutim, nakon određenih ustavnih promjena sljedećeg će predsjednika birati parlament te zemlje. Moj kolega Lajmer naglasio još neke stvari koje bi želio zapravo iznijeti točku po točku. Mnogo se može reći o ovim e, izborima i o samom procesu, počet od pozitivnih aspekata. Ovo je bilo veoma, bila veoma zdravna konkurencija, bili su slobodni izbori i, i glasači su imali istinski izbor. Nije bilo nikakvih nasilnih trenutaka, bez obzira na a, bojazni između dva kruga. Međutim, moramo reći da je odaziv dakle, bio tek oko 50% u prvom krugu i manje, dakle, očekivali smo više. Sada Lajmer kaže. Nažalost, bilo je tu i nekoliko elemenata koji su e, e, išli na uštrb kvalitete e, čitavog događaja. Bilo je nepoštenih kampanja, osobnih napada koji bi u budućnosti mogli dovesti do daljnjih podjela u zemlji. Taj je negativni trend još pogoršan tijekom drugog kruga e, zbog e, oštre retorike koja je bila korištena. Teško je isto tako bilo naći u zemlji prave neutralne platforme kroz koje su se mogle predstaviti kandidature. Bilo je tu e, verbalnih napada od strane visokih državnih službi i tijela i tako dalje i tako dalje. To smo primijetili tijekom prvog kruga a pozitivno je to da je dio tih negativnih fenomena suzbijen tijekom drugog kruga. Također postoje otvorene pitanje odnosno na financiranje kampanja. Velika je bila i neuravnoteženost u smislu postojećih e, resursa, u smislu donacija koje je zaprimila vladajuća stranka, više nosi drugi kandidati zajedno. Zatim polarizacija medija. Ne možemo reći da su za sve kandidate vrijedili ista pravila natjecanja zlouporaba e, administrativnih resursa je također bila problem. Primjerice, posebice nekoliko dana prije drugog kruga i izbora, čuli smo za otplatu e, dugova građana od sve skupa 500 miliona eura ostane banke, čiji je predsjednik povezan sa strankom na vlasti i čitav niz drugih e, sličnih negativnih fenomena. Na sam dan izbora došlo je do slučajeva intimidacije. od strane koordinatora na glasačkim mjestima i čitavog niza drugih negativnih fenomena koji su primjećeni tom prilikom. U svakom slučaju zaključci jesu ti koji jesu odnosno na prvi i na drugi krug. Izborni je proces doista do velike mjere podijelio ljude i izazvao pojavu antagonizma u društvu. Sve su to popratila, dakle, nadležna tijela Europskog parlamenta uz e, dužnu kritiku. Radi se po još širom o zemlji koja želi europsku budućnost i koja ima vodeću ulogu u regiji u tom smislu. Važno je naglasiti općenitu e, poruku koja nam je svima zajednička. Važno je da ovakve stvari ne postanu trend, naročito obzirom na najavljene parlamentarne izbore 2020. godine. Treba nadzirati e, preporuke nadležnih tijela, te kako se oni, e, one provode. U svakom slučaju da dalje treba e, pružati potporu po pitanju okupiranih teritorija. Hvala. Joachim a sada dajem riječ Heidi Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zaista mi je drago što mogu dati odberu e, pregled našeg grada u misiju tijekom ove misije u Armeniji. To se dogodilo 9. E, prosinca, krajem prošle godine, u jednom krugu. Imali smo kao uvijek vrlo kompetentno izaslanstvo Europskog parlamenta, četiri e, zastupnika, četiri člana osoblja, a zastupnici kraj mene su gospodin Farija, gospodin Pitera, gospodin Celer, gospođa Moody i gospođa Harms. Kao što je uobičajena praksa, izaslanstvo Europskog parlamenta je došlo tri dana prije izbora i dobili smo jako e, široki briefing e, iz dugoročne misije i relevantnih dionika, uključujući e, zastupnika, odnosno predstavnika stranaka i civilnog društva. Bilo je jasno da će ovi izbori se razlikovati jako od ostalih izbora u Armeniji prije revolucije koja je održana u e, travnju 2018. I zaista u zaključcima koje su donijeli naši, e, naši e, partneri iz OSS-a i Vijeća Europe mi e, naglašavamo da su ovi e, izbori održani uz uživanje e, temeljnih sloboda i isto tako uživali su u velikom povjerenju građana. Otvorena politička rasprava, uključujući u medijima, doprinjela je živoj kampanji, iako je bilo određenih, određenih potpirujućih retorika online i ono što je bitno, a to je bio veliki problem eh, u izborima 2017. također smo zaključili, citiram, da eh, opće nedostatak eh, izbornih malverzacija i pritiska na, na osobe je zaista bilo, zaista ih je bilo malo, pa je zato bilo dobro biti tamo. E, i zato su dani izbora bili mirni i e, sve je pozitivno ocijenjeno. Zaista, ovi izbori su bili brzi izbori i bilo je jako malo vremena za kampanju različitih stranaka, ali bilo je zapanjujuće koliko učinkovito i djelotvorno je e, središnje izborno povjerenstvo uspjelo organizirati proces i kako su druga tijela pratila provedbu mjerodavnih zakona i zato moramo priznati ovaj uspjeh u ovom kontekstu koje je imao vrlo kratke rokove. Neki kritični komentari vezani su za zakonodavni okvir, želim biti precizna, pitanja su koja smo primijetili i koja su bila problematična su financiranje kampanja, zahtjevi za građane, upravljanje popisa e, e, glasača i e, naravno jačanje političkog sudjelovanja žena. To treba sada rješavati putem amandmana e, zakonodavstva koje je trenutno na snazi i nadam se da ćemo vidjeti takve aktivnosti i da će to ostati prioritet za armensku vladu i nacionalnu skupštinu i da će se sve reforme provesti inkluzivno, uključujući i e, civilno društvo i oporbu. E, gospodine predsjedatelju, željela bih spomenuti angažman civilnog društva. Detaljni rad tih organizacija treba, treba pohvaliti i jako je e, dobro čuti da prvi puta toliko predstavnika civilnog društva su se složili eh, sa predstavnicima vlasti i većinom političkih stranaka o načinu kako su se proveli izbori. Oni su e, osigurali snažno povjerenje u izborni proces. I zato danas, nakon što je e, više od 70% glasova dobila stranka gospodina Pašinija, e, bilo je čekamo da se provedu reforme i poboljšaju uvjeti u Armeniji i tijekom posljednjih mjeseci Armenija je bila stalno na programu Europske unije. Što se tiče bilateralnih sporazuma, sporazuma. Mi smo potpisali i provodimo e, pojačani partnerski sporazum, takozvana CEPA, koja je sad naš plan za suradnju i ključuje snažnu potporu reformama i e, financijsku pomoć. Ako armenska vlada traži dodatnu potporu za reforme, moramo biti spremni pomoći. To je u skladu sa komentarima ostalih kolega vezano za produbljivanje odnosa između Europske unije i Armenije i to je dobro za sve armenske građane. Ja bih željela zahvaliti našim kolegama iz drugih parlamentarnih skupština, a posebno e, e, gospođi e, Uršuli Gasek i njezinom timu na izvrsnoj suradnji. Također zahvaljujem osoblju EASA, posebno gospodinu Cvitalskom i njegovom timu na snažnoj potpori tijekom misije. Ovoga puta možemo zaključiti da je ishod zaista odražavao volju naroda, što nije bio slučaj u travnju 2017. godine. Hvala lijepa Heidi Hautala na vašem izvješću. A sada mislim da je najbolje dati riječi gospodinu Karimu, našem stručnjaku za cijelu regiju. Dobrodošli. Gospodine predsjedatelju, hvala. Nakon ovih e, e, uvoda e, zaista <laughs> će mi biti drago čuti što imam za reći. Kao prvo želim zahvaliti svim našim kolegama i kolegicama koji su išli u tu misiju u ime parlamenta. Znam da je Heidi provela ovu misiju i prije u Armeniji i činjenica da je naša institucija sudjelovala u e, međunarodnoj misiji e, praćenja izvora i u Gruziji i u Armeniji, da to je bilo od izuzetnog značaja. Armenijski izbori, kao što je rekla Heidi, koji su se održali 9. studena, su zaista bili brzi izbori Postoji opće, opće mišljenje iz naših misija e, nadziranja izbora i vlastite perspektive da izbori e, su zaista provedeni uz poštovanje e, temeljnih prava i e, uživali su povjerenje javnosti. Naši promatrači nisu vidjeli e, nikakve malverzacije koje su prije obilježile izbore u Armeniji i kao predsjedatelj zaslanstva Europskog parlamenta za Južni Kavkaz zaista sam impresioniran napretkom kojeg je postigla Armenija u posljednjih nekoliko mjeseci. E, nakon Bašanaste revoluciji ti izbori ne samo da su bili e, demokratska, demokratski e, za, tu, za to zemlju, nego i za poboljšanje odnosa vlade i naših bilateralnih odnosa s Armenijom. Što se tiče gospodina Nikola Pašenja, on je on se susreo sa izaslanstvom našeg parlamenta i prije i nakon što je postao premijer i vi predsjedatelju ste vodili posebnu misiju koje naše i, i naše izaslanstvo je odigralo svoju ulogu e, i tom prilikom. I zaista su postojale nade da će on dobiti snažniji mandat nego što je imao prije i to legitimni mandat. I čini nam se da smo danas upravo e, postigli to. I to nam daje e, vjeru da će Armenija ostati e, visoko na programu Europske unije i moramo E, također osigurati da se CEPA ratificira u svim državama članicama i da se e, provodi u korist svih građana Europske unije i Armenije. Sljedeći sastanak e, parlamentarnog odbora za parlamentarno partnerstvo s Armenijom držat će se u jesen i to će biti prilika da vidimo koji smo napredak postigli u tom smislu. I vrlo kratko, govoreći o Gruziji, naravno predstavništvo kolega u ime misije. Gruzija je u posljednjem desetljeću e, se zaista mnogih godina trudila da izgradi reputaciju da bude vodeća među istočnim partnerima i šampion demokracije u regiji. Međutim, naravno postojalo je negativ, postojala je negativna kampanja izgleda sa svih strana, postojali su napadi na civilno društvo od strane vlade koje smo mi naravno naglasili. Naravno, incidenti koji su spomenuti nisu e, bili jedan opći trend, ne bih htio da se da taj dojam i ne smijemo sakriti činjenicu da su e, zaista e, natjecatelji mogli voditi slobodnu kampanju. Međutim, postoji znak negativnih kretanja koji su E, prouzročili određenu zabrinutost. E, sljedeći sastanak će biti 28. ožujka e, interparlamentarnog odbora i to će vjerojatno biti posljednji koji ja vodim s obzirom na Brexit 29. ožujka. Vidjet ćemo kako će to proći, ali svakako ću osigurati da se ta pitanja spomenu s našim sugovornicima i sa novim e, predsjednikom e, Suramim e, Urešvilijem koji će sutra posjetiti parlament. Dakle, izbori su nešto što je vrlo dobrodošlo i dobrodošlo je što imamo žensku predsjednicu sada u Gruziji. Ona donosi jako mnogo iskustva u taj na to mjesto koje će uspjeti onda učvrstiti i naše odnose. I zaista se nadam da će iskoristiti e, svoj utjecajni mandat kako bi E, pomirila polarizacije koje se događaju u, e, između stanovništva Gruzije. Ali ako gledam i na Europu, e, svi smo sada u, toj, u tom položaju polarizacije. To se događa posvuda i zato trebamo i dalje ulagati u produbljivanje naših odnosa s Gruzijom i pružiti dodatnu potporu gdje god možemo. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala Sađat Karimu. Sad imamo još tri e, govornika. Ana Gomes, Claire Moody i Rebecca Harms. E, dvije minute ima svaka. Prvo je Ana Gomes. Ja potpuno podržavam ono što je Joachim Celer rekao e, i čije vodstvo u misiji sam zaista cijenila. Slažem se da su ovi izbori u Gruziji bili e, kompetitivni i dobro je da nije bilo nikakvog nasilja u e, usporedbi sa parlamentarnim izborima 2016. gdje sam vodila parlamentarnu misiju. E, najteža stvar za gledati je bila upravo ta polarizacija i nezgodan način što se to pretvorilo u određeni govor zbog toga što je jedna od kandidatkinja bila žena. E, to je bilo zaista ružno. Isto tako i napadi na civilno društvo i nevladine organizacije koji su se dogodili kao što je opisao Hokin. E, ono što nas je uzrujalo je bilo jasno miješanje e, E, dakle ono što je izvedeno na toj razini i u to vrijeme nekoliko dana prije drugog kruga izbora nije se moglo shvatiti kao način e, miješanja i veza sa oligarsima, bankama koje su financirale e, to Dakle, nažalost, došlo je do tog miješanja. Međutim, narod Gruzije je sofisticiran i oni su shvatili i usprkos uobičajenih načina E, dakle e, prisustvo aparačija u e, izbornim jedinicama i slično. To se pokazalo u rezultatima prvoga kruga. Drugi krug je pokazao da su zaista sofisticirani jer da je rezultat bio drugačiji došlo bi do pakla u smislu te atmosfere polarizacije. I usprkos toga izbor naroda bio je iskren i zaista se nadam da će e, tijekom sljedećih izbora 2020. moći moći e, na neki način spriječiti da se opet dogodi ta polarizacija. Hvala. Claire Moody je sada na redu. Hvala lijepa. Što se Gruzije tiče, mislim da je jako bitno naglasiti ishod ovoga izvješća i izbora koji su pokazali da je to zaista bio stvaran izbor naroda Gruzije. Također priznajem u kontekstu e, međunarodnog poredka 2018. reporteri bez granica su vidjeli da je Gruzija e, na višoj razini e, u rangu nego tri naše države članice i to je važna činjenica koju moramo upamtiti. Međutim, još jedna stvar koju želim naglasiti jeste da je Gruzija izabrala predsjednicu. Manje od 10% nacionalnih vođa u svijetu su žene. I u ovoj kampanji smo vidjeli da je ona prošla e, kroz strašne osobne napade. I to često vidimo e, kada e, se žene kandidiraju za neki takav položaj često e, ih ciljaju osobnim napadima i mislim da je dobro za Gruziju da 60% građana glasovalo upravo za predsjednicu koja je zaista dobro kvalificirana da e, provede ulogu vanjskih poslova, a to je zapravo glavna uloga predsjednice Gruzije i zato bih željela i da parlament se angažira na pozitivan način s njom i sa drugim razinama vlade u Gruziji. Što se Armenije tiče, Drago mi je što sam bila dio izaslanstva koji je išao u promatranje izbora u Armeniju. Želim zahvaliti Heidi na izvrsnom vodstvu e, tog izaslanstva. Opet moram reći da je to bila e, neka vrsta transformacije izbornog procesa u Armeniji. To nije bilo moguće unutar e, šest mjeseci izmijeniti izborni zakon u Armeniji, ali nadam se da će se i to dogoditi u budućnosti i da će se to nadograditi na uspjeh izbora. Hvala. Hvala Claire Moody. Sada Rebecca Harms na kraju. Zaista je to zanimljivo razdoblje u našim zemljama istočnog partnerstva nakon tih izbora u Gruziji i Armeniji. Uskoro će biti i izbori u Moldovi i Ukrajini. U Ukrajini dva puta ove godine predsjednik i parlament će se birati i na temelju prvih rezultata izbora i procesa u Gruziji i Armeniji već možemo vidjeti da postoje određene sličnosti u našim partnerskim zemljama. Ali postoje i različiti postupci, različita kretanja koja zahtijevaju veću pozornost Evropske unije. A i izravno, izravni angažman. Nemam ništa za dodati na ono što je rekla Heidi u Armeniji bio je to jedan dobar trenutak da europljani budu tamo a i e, da čuju sve te ljude koji su nam objasnili da će e, to biti prvi e, slobodni izbori u Armeniji. Mnogi ljudi su nam rekli da nisu nikada, da ovaj puta nisu znali rezultate prije izbora. Međutim, sada imamo novu vladu koja je u izazovnoj situaciji i postoje mnoge nade za tog predsjednika. Nije samo zadatak vrednovati pozitivan proces izbora, nego treba i provesti sporazum i dati potporu ovoj vladi koja je u vrlo e, drukčijoj geostrateškoj situaciji između e- Evropske unije i Rusije. Što se Gruzije tiče, bili smo malo razočarani usprkos činjenici što imamo prvu predsjednicu, što nam se također sviđa kao rezultat ali razočaranje je bilo dobra prilika da iskoristimo priliku e, posjete novoizabrane predsjednice sutra i da kao prijatelji Gruzije raspravimo i svih onih naravno koji su podržali Gruziju posljednjih godina na pozitivan način e, da na njezinom putu prema Europskoj uniji. Hvala Rebecca Harms. Ne vidim da se još netko javlja. Dakle, na kraju Richard Tibbles ima neku primjetbu. Izvolite, kratak komentar, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Drago mi je što sam ovdje prvi put nakon što sam u listopadu preuzeo ovaj položaj. Prvo kada se radi o Gruziji ovo su bili važni izbori. To je bio bili prvi izbori e, izravnog biranja i jedan test za vladu. Gospođa Zaražvili eh, je dobila 60% glasova, dakle većinu. Neću ponavljati eh, sve observacije eh, koje je spomenulo izaslanstvo, ali smatralo se da su izbori kompetitivni, kampanja je bila mirna a to je bilo pozitivno, a negativno je bilo da je došlo do e, malverzacija kada se zlouporabe administrativnih resursa i da je postojala vrlo velika polarizacija u medijima, kao što je spomenuto. Naravno, sada ćemo koristiti naš politički dijalog s Gruzijom kako bismo naglasili važnost da se e, riješe e, slabosti, daju preporuke, posebno u svjetlu parlamentarnih izbora sljedeće godine. Jako je bitno da predsjednica u svom govoru eh, je dala punu potporu putu Gruzije prema Europskoj uniji i dodatno je izjavila namjeru da se riješi polarizacija u zemlji i naglasila da želi biti predsjednica svih gruzijskih građana. U Briselu je ovog tjedna susrećete sa predsjednikom Tuskom, sa Junkerom i Tajanijom i sa povjerenikom Hanom i e, Abramopoulosom. To će biti zaista važan posjet da se započne dijalog s predsjednicom, da se čuje koji su njezini prioriteti za ovaj, e, za e, ovaj mandat a naravno njezine ovlasti su ograničene ustavom u Gruziji a isto tako, kao što su neki rekli, ona je prva e, gruzijska predsjednica. Naravno, mi ćemo svakako e, istaknuti ono što je već rečeno, važnost pluralizma, e, da se završi ustavna reforma i da cijeli sustav se uspostavi. Što se tiče Armenije, to su zaista bili značajni izbori koji su e, naravno e, zaustavili tu bašanastu revoluciju od prošle godine. E, gospodin Pašinjan ima ustavnu većinu. Armenski parlament i bivša stranka, republikanska stranka, nije dobila 5%, nije prešla prag od 5%. Parlamentarci su e, komentirali koliko je važna uloga civilnog društva i izborni sustav Europske unije je e, pomogao sa e, opremom za izbore, a isto tako i kod promatranja civilnog društva. Predsjednik Pašinjan je sada preuzeo svoje, svoj stav kao, kao premijer i ima važnu ulogu za provedbu reformi u Armeniji. Što se tiče pitanja vezanih za izbore, biti će važno da će on zaista provesti reforme e, izbornog zakona kao što je to e, preporučeno, a isto tako zakona za zabranu diskriminacije. To su važni zakoni za uspostavu demokratskog okolišta. Sada postoje visoka očekivanja od nove vlade. Europska unija će svakako poduprijeti vladu na temelju novih sporazuma kojeg smo uspostavili, dakle ovaj sveobuhvatni e, sporazum o partnerstvu. Imamo prvi odbor 27. E, studenog koji je, e, koji je govorio o provedbi CEPE, a nastavit ćemo i naše rasprave o provedbi e, CEPE na sljedećem vijeću u lipnju i u svibnju i lipnju ove godine. Hvala lijepa. Hvala Richard Tibbles. Nema daljih komentara pa možemo zaključiti točku broj 7. A sad smo na točki broj 8. 10 minuta na raspolaganju za ovo. Gospođa izvjestiteljica Ramona Manesku, dakle drugo razmatranje ovog e, prijedloga. Sklapanje sporazuma o i suradnji s Turkmenistanom. Hvala gospodine predsjedajući. Što se zaključka sklapanja sporazuma o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom tiče, kao prvo pozdravljam izjavu gospođe Mogherini koja kaže da će Europska unija u Turkmenistanu otvoriti izaslanstvo u pravom smislu riječi. Reakcija je bila pozitivna i to sam rekla i tijekom svog prethodnog istupa dok smo razgovarali o ovoj temi. Naša je namjera da se angažiramo naročito po pitanju strateških interesa, sigurnost, ljudska prava, vladovina prava i klimatska pitanja. Pojačimo dijalog i sektorski dijalog diljem ekonomije i pojačiti općenito dakle, spone i suradnju s Turkmenistanom. Također želim zahvaliti na učinkovitom radu kolegama iz Europske komisije službe za vanjsko djelovanje i naročito posebnom izaslaniku za e, Središnju Aziju, gospodinu Burijanu. Što se samog teksta tiče, hvala također kolegama s kojima sam surađivala na formulaciji ovog teksta. Nemoj amandmane koji su već predani i razgovorat ćemo o pojedinim kompromisima u e, srijedu na idućem sastanku u Sjeni. Ovo, ovaj tekst ima dobar, dobru ravnotežu. Mi smo jasno istakli da treba dakle jasno odjeliti procedure u samoj zemlji u smislu neovisnosti pravosuđa i tako dalje i isto tako pozivamo se i na zaključke venecijanske komisije isto tako želimo da prestanu dakle pritvaranja tajna pritvaranja ljudi i nestanci ljudi zatim pristup podacima, slobode medija i slobode e, udruživanja građana. Nadam se da tekst na kraju ima, kao što sam rekla, dobro ravnotežu. Treba nam zajednički politički e, teren u smislu definiranja kako kratkoročnih, tako i dugoročnih kriterija u odnosu s Afganistanom. Naš će odbor svako malo vrednovati e, napredak u skladu s postavljenim kriterijama, kriterijima. Prije no što krenemo s bilo kakvim daljim procedurama. Sigurna sam da će suradnja biti dobra i da ćemo na kraju dobiti stajalište koje je jasno po ovom pitanju, a isto tako da će sam tekst biti od velike koristi svima nama. Hvala. Hvala gospođi Manesku na ovoj kratkoj izjavi. A sada prvo da ćemo gospodina Betinija iz SND-a. Čao Stanak, jeste li željeli nešto reći u ime svog kluba, ali vidimo dakle da imamo iz... prvo gospodin Betini. Hvala, gospodine predsjedeće. Radi se o važnom tekstu. Radi se o važnoj zemlji i to sve više u strateškom smislu za Europsku uniju. Postoji duga povijest odnosa koji su postali, zatim nisu, pa onda opet jesu i tako dalje. Valje dati jamstva po pitanju ljudskih prava, određenih sloboda i drugih važnijih pitanja. Što se tiče izvjestiteljice gospođe Manesku, mislim da je s velikom predanošću i pažnjom e, pratila ova pitanja u vlastnom izvješću, a da je isto tako saslušala i predstavnike drugih političkih grupacija. Zahvaljujem je na tome možemo konstatirati da postoji napredak, e, da postoje konkretni koraci u smislu oslobađanja određenih političkih zatvorenika. I parlament bi mogao zapravo biti u stanju krenuti dalje konsensualnim putem u proceduralnom smislu. Vidimo tu određene amandmane gdje se izlaže neki dalji detalji i tema se produbljuje. No, što se tiče općenito pitanja kompromisa, mislim da je moguće naći put do konsenzusa o ovom tekstu koji će nakon toga, nadam se, biti i usvojen. Hvala. Hvala gospodinu Betiniju. Gospodin Šolc, izvolite. Hvala gospodine predsjedajući. Ja se slažem s svojim prethodnikom, važno izvješće, važna zemlja. I sve ovo što smo upračuli o izvijesti izvjestiteljice je doista važno. No, transformacija je komplicirana i Turkmenistan se još uvijek e, nalazi u toj fazi. Istina ovo što je rekla gospođa izvjestiteljica. Veoma je važno da sami razmislimo o tome koji je naš interes u smislu te zemlje. Radili se o repromaterijalima do kojih tamo možemo doći, sirovinama, li se o nekim drugim tekućim resursima za koje smo potencijalno zainteresirani. Treba to sve, dakle, jasno definirati, a pitanje i kakva se perspektiva otvara u tom smislu ljudima u toj zemlji. Isto tako valja sagledati i političke, socijalne aspekte, kulturna pitanja, ljudska prava, kakvi se izovi proizlazi na temelju toga, kakva je odgovornost Europske unije u praćenju tih procesa. U smislu modernizacije određenih procedura u toj zemlji. Međutim, i ta sama zemlja, tijekom svih tih e, događaja koji su u razvoju i trendova mora razmišljati što zapravo želi i kako se želi profilirati, na koji način se želi uklopiti u, ostatak svijeta, konkretnim daljnim koracima. U svakom slučaju postoji odgovornost Europske unije za buduću stabilnost Turkmenistana i pozitivan razvoj situacije u tom smjeru. imamo dakle između ostalog i amandmane o kojima je danas već bilo riječi i nadam se da će nam sve to pomoći i da nađemo put do konsensusa i prihvaćanja ovog izvješća. Hvala gospodinu Šolcu. Imamo li dalje komentare? Ukoliko ne, još jednom dajem riječ gospodine Ročeviću iz službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući, da promjene nisu brze i nisu toliko daleko sežne koliko bismo možda priželjkivali odnosu na Turkmenistan. Bez obzira na to, postoje određene stvari na koje želi staviti akcent. Mislim da je toga došlo upravo zahvaljujući stalnom angažmanu Europske unije u kontaktima s tom zemljom. Tijekom proteklih godina i tijekom dijaloga o ljudskim pravima između Europske unije i Turkmenistana, Turkmenistan je dao podatke o preko sto slučajeva građana koji su u zatvoru ili su nestali. Pučki pravobranitelj te zemlje također je zatražio od nas podršku u smislu izgradnje kapaciteta vlastitog ureda. Tu smo to poduzeli korake prošle godine. Turkmenistan isto tako igra pozitivnu ulogu u smislu doprinosa, sigurnosti, stabilnosti i općenito razvoja Afganistana imaju otprilike 750 km zajedničke granice te dvije zemlje. A u našem je interesu da podržimo Turkmenistan upravo u smislu angažmana u Afganistanu gdje ćemo na taj način pomoći stabilizaciji situacije duš e, granice Turkmenistana i Afganistana. Ne želimo da tamo eventualne prilike iskoriste neke treće zemlje. Postoje pozitivni signali da Turkmenistan polako prelazi na tržišnu ekonomiju. Nadamo se da će na taj način doći do danjih prilika za stvaranje kontakta s poslovnim akterima iz Europske unije. Evo ove nedavne planove za privatizaciju hotelske i ribarske industrije u Turkmenistanu. Smatramo da će se nuditi i dalje prilike za kontakte s Turkmenistanom u modificiranim uvjetima i e, u sklopu jednog drugačijeg sporazuma, sveobuhvatnog sporazuma. Vidimo primjer Uzbekistana gdje je jasno da je pozitivna promjena moguća i da moramo biti spremni za još jaču suradnju kad za to sazre trenutak služba za vanjsko djelovanje i dalje će angažirano prenositi podatke Europskom parlamentu o istoj suradnji i o napretku po pitanju Turkmenistana. Govorim dakle o dijalogu koji se tiče ljudskih prava, između ostalog. I na kraju radimo na otvaranju jednog pravog istinskog izaslanstva Europske unije u Turkmenistanu, nadamo se, do kraja tekuće kalendarske godine. Hvala, izgleda da više nema komentara. U tom slučaju Afet će glasati četvrtog veljače ovom izvješću. A, u plenarnom zasjedanju nadamo se u ožujku. Ramona, hvala na obavljenom poslu. Hvala svima na se raspravi. Sada imamo, dakle, točke 9, 10, 11 i 12. Nadam se da su nam gosti već ovdje. A sastanak ćemo nastaviti za točno minutu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 So, colleagues, we come to items number 9, 10, 11. Dakle, kolege, točke 9, 10, 11 12. Sljedeće točke tiču se Afganistana. Neću sad čitati, dakle, kako se zovu pojedine točke. Ovo je dokaz sve dubljih veza, sve veće solidarnosti i predanosti cilju razvoja Afganistana. Europska unija je stoga ispregovarala e, sporazum o suradnji koji je dakle već i potpisan, međutim treba ga još ratificirati Europska unija. Imali smo u Ženevi krajem studenu konferenciju prošle godine kako bismo popratili dakle preuzete obveze na međunarodnoj razini. Europska unija i parlament traže nastavak reformi i još veću solidarnost kroz mirovne razgovore, posredovanje i razvojnu pomoć. Sada ćemo razmijeniti stajališta o stanju u toj zemlji, što znači da ćemo sve ove točke spojiti u jednu raspravu. Prvo će tu biti gospođa Paula Pampaloni, nadam se da sam to dobro izgovorio, ona je zamjenica gospodina Kobija, posebnog izaslanika Europske unije za Afganistan, koji danas nije mogao doći. Dakle, gospođa ćemo umjesto njega preuzeti e, to da nam kaže odnosima između Europske unije i Afganistana. Nakon toga će nam gospodin Paščević e, govoriti, dakle, posti Kabulu netom prije Božića i nakon toga ćemo isto tako imati dakle prijedlog izvješća, vidim da imamo 230 amandmana u odnosu na to izvješće, pa će govora biti i o tome. Kao prvo, gospođa Papaloni. E, želim vam srdečno dobrodošlicu u ovaj najsjajniji, najveći i najslavniji odbor Europskog parlamenta. Izvolite. Hvala, hvala vam što ste me pozvali da vam se danas obratim na ovom slavnom odboru. Hvala Afetu isto tako na pozitivnom mišljenju ovog nacrta izvješća. O ovom sporazumu o suradnji, partnerstvu i raznim aspektima. Ja sam bila pregovarač u tom procesu i drago mi je da sam i danas ovdje i da se svjedočimo ovom velikom koraku koji će biti dovršen na razini Europskog parlamenta. Radi se o jednoj dugoj priči. Dobili smo mandat iz 2011. u studenom od vijeća. Dugo su godina trebali pregovori, bili su povremeno i prekidani, zatim posljednji izbori i zatim ponovo pregovori s novom vladom. Na kraju, 18. veljače 2017. potpisali smo sporazum. Potpisala ga je visoka predstavnica, gospođa Mogherini. Zašto smo danas ovdje? Samo da želim obavijestiti o tome kako stoje stvari potinju tog sporazuma. O važnosti uloge koju je taj sporazum već odigrao u bilateralnim odnosima između Europske unije i Afganistana. Radi se dakle o jedinom e, pravnom i sveobuhvatnom okviru za e, regulaciju odnosa između Europske unije i Afganistana. Preliminarno već se i primjenjuje, a to ono omogućava organizaciju određenog broja sastanaka unutar istog okvira. Prvi put, prvi, prošle godine prvi put je određen sastanak zajedničkog e, odbora, upravo zahvaljujući toj preliminarnoj primjeni ljudska prava, e, dobro upravljanje i migracije su bile teme. Radi sa sastancima koji su važni, zbog toga jer se na tim sastancima govore o temama koje su veoma važne za naše međusobne odnose. Postoji konstruktivan i otvoren pristup između ove dvije strane po pitanju ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, razvojne, razvojne suradnje, e, investicije trgovina, migracije, regionalna suradnja. Isto tako sagledali smo i trendni napredak koji postoji na svim tim poljima, ali isto tako i preostale izazove. Što nam je dalo priliku da izdamo konkretne preporuke. Pratimo razvoj situacije i tih preporuka i to stalno. Trenutno se pripremamo i za sljedeću sljedeći krug sastanka gdje ćemo nastaviti razgovore s, tijelima Afganistana. A mi ćemo vas i dalje obavještavati o tome kako se kreću stvari. Sada se veselimo ratifikaciji sporazuma o suradnji od strane svih zemlja članica Europske unije. 15 ih je već e, ratificiralo sporazum a sada nam treba dakle i e, privola Europskog parlamenta kako bismo zapravo pokrili apsolutno sve što sadrži taj sporazum i uokvirili to i na zakonskoj razini u kontekstu Europske unije. Bilateralno, Isto tako radimo na dva strateški veoma važna dokumenta. Strategija Europske unije za Afganistan to je usvojilo vijeće za vanjske poslove još 2017. Imamo isto tako i nene zaključke vijeća iz studenog 2018. Što se strukturnih odnosa s Afganistanom tiče, tu su četiri područja najbitnije. Najvažnije u političkom smislu u dijalogu s Afganistanom jest nešto što se veže za promicanje mira, stabilnosti, i regionalne sigurnosti. Radi se o prvom strateškom bloku prioriteta. Druga stvar, jačanje demokracije, vladavine prava, ljudskih prava. Naročito promicanje ravnopravnosti žena. Zatim, treći blok, ekonomski razvoj i razvoj ljudskih resursa. I na kraju, ali ne manje važno, izazovi koje se tiču migracija i e, prognanika, što je u Afganistanu još uvijek problem. Jačamo isto tako bilateralne spone sa samom vladom. Jača isto tako i međusobno povjerenje. A to se odraža na čitavom nizu tema. Promicanje demokracije, ljudskih prava, niz reformi, mirovna dimenzija, konkretni načini kako Europska unija može doprinijeti mirovnom procesu. Tijekom dijaloga Europska unija naglašava važnost e, daljnjih e, reformi, naročito u smislu borbe protiv korupcije, pravne države, to je vladavine prava, što je veoma važan rezultat e, EUPOL misije u Afganistanu. Isto tako reforma pravosuđa, a zatim čitav niz transverzalnih tema koje se tiču ljudskih prava i prava žena. Što je zaključak? Slijedom dijaloga koji je određen na mnogo područja bilježimo napredak, mnogo napretka u smislu nove zakonske regulative i dobro napisanih zakona. Međutim, ono što je sada veliki izazov jest kako provesti to novo zakonodavstvo u skladu s međunarodnim standardima. Znači da velik napor ulažemo u edukaciju državnih službenika, to nam treba za provedbu. Isto tako podižemo stanje svijesti među građanima te zemlje o tim novim zakonima koje na neki način e, jamče prava onima koji su u zemlji najizloženiji i najranjiviji. Što se tiče područja na kojem smo najviše nazočni kao Europska unija u Afganistanu, rekla bih sljedeće. Kao prvo, to sam već rekla, borba protiv korupcije. Svake godine organiziramo na visokoj razini konferencije za boru protiv korupcije. Jedna se tako držala u travnju prošle godine. Pokušali smo krenuti s razgovorima i ovogodišnjoj konferenciji te pripremi iste, dakle, dizanje razine svijesti ne samo državnih službi, nego i stanovništva, koje korake treba poduzeti kako bi jačala borba protiv korupcije. Kao drugo, također surađujemo s vladom, pomažemo im u e, pripremi izbora. Vidjeli smo u listopadu prošle godine parlamentarne izbore. Bilo je tu nekih pozitivnih aspekata u smislu mnogo ljudi, naročito žena i mladih, uključili su se u parlamentarne izbore. Međutim, isto tako, pokazani su i određeni nedostaci. A mi sada pomažemo vladi da u suradnji ispravimo te nedostatke u ovom periodu eh, pred najvažnije predsjedničke izbore trenutno su zakazani za 20. srpnja ove godine. Imamo čitav niz projekata koje provodimo zajedno s afganskom vladom i s UNAMom kako bismo podržali taj izborni proces te naglasili važnost legitimnosti vlade i predsjednika nakon izbora. 50 milijuna eura stavili smo na raspolaganje u nami A tu su i drugi projekti za podršku civilnom društvu, aktivima civilnog društva, dizanje razine svijesti, stanovništva općenito o izbornom procesu. U to smo uložili 3,5 milijuna eura u okviru e, mehanizma za stabilnost i mir. Još jedan, jedno važno područje, reforma policijskog sektora tu vodimo dijalog dakle s vladom, imamo deset savjetnika koje smo postavili u Ministarstvu unutarnjih poslova i u samu nacionalnu policiju. Oni daju strateške savjete o tome kako izgraditi funkcionalnu građansku policiju, a to znači između ostalog i obuka žena policajaca. Migracije. Tu također mnogo toga poduzimamo u suradnji s kolegama iz DEFKA, iz Europske komisije. Tu je i UN konkretno krenuo s jednim veoma sveobuhvatnim i konstruktivnim dijalogom. i čitav niz dokumenta koji će nam pomoći da ostvarimo napredak u smislu provedbe politike vraćanja nelegalnih e, migranata iz Europe. Zahvaljujući sporazumu o suradnji, ostvaren je i dijalog o migracijama koji se tiče regionalnog konteksta. Hvatamo se u koštac s izazovima na planu vraćanja u Afganistanu. To je vezano na vraćanje afganskih izbjeglica iz Pakistana i Irana. Tu sam im raspolaganje dosta velike svote novasa kako bismo poduprli reintegraciju tih ljudi koji se vraćaju u Afganistan. Također pomno pratimo kretanje situacije u Pakistanu. Nedavne informacije izve gospodina Kana, premijera Pakistana, dobro smo također uočili mogućnost da se afganistanskim ljudima koji su rođeni u Pakistanu da pakistansko državljanstvo. Naravno da će to biti još jedan pozitivan razvoj situacije kad konačno riječi budu pretvorene u djela. I posljednja stvar, željela sam se dakle ispričati u ime e, gospodina Kobija, koji je doista želio biti ovdje, ali nije mogao kako bi osoba vijestio dakle, o svim ovim E, aspektima. Rekao je međutim da će se svako pojaviti na sljedećem sastanku AFETA. On je trenutno u Kabulu gdje razgovara s predsjednikom i drugim dionicima. Konkretno se razgovara o provedbi e, ponude visoke predstavnice u Ženevi na ministarskoj konferenciji na visokoj razini u studenom prošle godine. Radi se o pet konkretnih važnih točaka po pitanju kojih Europska unija može pomoći i poduprati e, mirovni proces. Rekla je da su to tih pet tema gdje Europska unija može mirovni proces učiniti inkluzivni. Možemo pomoći, možemo pomoći s reformama, naročito sigurnosnog sektora. Treća stvar, radi se o pomoći u smislu reintegracije e, bivših boraca i njihovih obitelji u samotkivo društva. Zatim, nudi ulogu Europske unije, kao jamca budućeg mirovnog sporazuma u Afganistanu i na kraju nudi pomoć u promicanju trgovinskih i infrastrukturnih interesa te zemlje u regionalnom kontekstu. To su važna obećanja visoke predstavnice. Međutim, naravno znači da se valja zasukati rukave kako bismo sve to pretvorili i u praksu posebni izaslanik je upravo zbog toga trenutno u Kabulu i sa svojim pandanima na terenu razgovara o tim konkretnim temama. To je bilo to od mene u ovom trenutku, pa vam rado vraćam riječ i hvala još jednom. Uh, Pampaloni for your introductory statement. Now, first of all, I would like to ask Charles Tannock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 Hvala što ste mi dali priliku da nešto kažem u ime svog kluba i da vam odgovorim na ovo. Moramo znati da je ovo regija koja je u vanjskom smislu od velike važnosti i Europska unija je uvijek toj Europi pridavala veliku težinu, a isto tako i podršku Dakle, treba nam nešto u ovom trenutku, međutim što moramo formulirati od početka i na sasvim drugčiji način. Nakon takozvanog Arovskog proljeća. Stvari su se razvile na jedan sasvim drugčiji način. I u smislu razvoja. Stvari su loše, a Tunis je jedini pozitivan primjer, jedina pozitivna iznimka i znamo koliko tamo po nekim aspektima dramatično stoje stvari. Mislim da moramo od regije tražiti isto tako da sama ekonomski osnaži, a i u političkom smislu da postavi stvari na pravo mjesto. Ne znam, primjerice trebalo i mi biti ti koji potičemo trgovinu među ovim zemljama. Sve to zapravo ukazuje na ulogu bivših kolonijalnih e, sila upravo zbog toga. Akcent moramo staviti na prekograničnu suradnju, na snažniju suradnju. I to će biti odlučujuće u smislu jačanja ekonomije zemalja u regiji, a i Europska će unija od toga naravno imati interesa. Ovo su zemlje koje su bile pod diktaturama ili još uvijek jesu. Ali isto tako i zemlje gdje moramo reći da ne postoje zapravo snažne alternative. To je vrlo česta situacija. O tome možemo pričati na koji god način želimo. Međutim, kada osuđujemo diktature moramo isto tako naglasiti i to da ni njihove alternative nisu baš bile posebno snažne ili korisna. Tako da ne možemo zapravo dodijeliti krivnju jednostrano, unilateralno, jer zapravo svi smo na neki način suodgovorni za čitav niz ovih situacija. Iako to kažem za zapad, što da kažem za Kinu i za njihovu politiku naspram Afrike, ili Rusija koja se miješaju u ništava mirovne procese. Čak i potiče e, ratove i uporabu nasilja protiv civila. I to sve što kažem implicira zapravo jedan mnogo izdiferencijaniji pristup na ovo što u ovom trenutku imamo pred sobom. Čini mi se da je to jedini dobar i najbolji put. Da udarimo jedan kurs u toj regiji koji će služiti i našim interesima. Na kraju krajeva treba nam sredozemlje koje je stabilno diljem e, kojeg se e, razvija demokracija. Snažan južni rup sredozemlja je za nas u tom smislu političko pitanje od najveće moguće važnosti i u kontekstu migracija. Naravno, ove zemlje i poteškoća i s temom. Jer migranti iz takozvane Crne Afrike pristižu u te zemlje i tamo se događaju potpuno nevjerojatne stvari. Radi se o kohortama koje divljaju po terenu i vrše nasilje nad ljudima. A zato u svakom slučaju nisu krive zapadne vlade. I naprosto moramo oduzeti moć iz ruku tih ljudi, tih grupacija po tom pitanju. Dakle, moramo učiniti više i djelovati razumnije kako bismo riješili i to pitanje i kako bi se sve diglo na razinu standarda koje zagovara UN. Hvala. I na kraju, Hvala, predsjedavajući. drage kolege, poput gospođa Otmans Adliv, koja je izvjesteljica u sjeni u ime Aldeja mog kluba zastupnika, predstavit ću komentare o izvješću na posta arapsko proljeće u MENA regiji. Gospođa Otmans želi zahvaliti izvjestitelju gospodinu Benefeju na odličnom nacrtu izvješća koje je koncizno i bavi se ključnim temama. To je potreba da se razvija europska politika za područje mene i ostvari dugoročna politička stabilnost u regiji. Izvjesteljica u Sijeni Aldea, gospođa Vatmans, uložila je neke amandmane koji, od kojih su najvažniji sljedeći. Imamo uvodnu izjavu o e, sve jačem obrušavanju na civilno društvo u nekim dijelama te regije. imamo isto tako uvodnu izjavu o tome da neke države članice Europske unije izvoze tehnologiju nadzora nekim državama te regije, s čime se olakšava hakiranje i drugi vidovi napada na ljudska prava i zaštitnike ljudskih prava. Također smo dodali jedan element kojim se podržava aspiracije većine stanovništva te regije koje žele uspostaviti slobodnu, stabilnu, prosperitetnu, inkluzivnu i demokratsku zemlju, odnosno zemlje posjećamo na vlasti u tom području da njihova dugoročna stabilnost, prosperitet idu ruku pod ruku sa zaštitom ljudskih prava i uspostavom demokratskih i transparentnih institucija osuđujemo argumente za kojim se poseže e, u nekim regijama mene e, kako bi se pod, e, pobijelo slobodu izražavanja, argument je borba protiv e, ekstremizma. Ponavljamo da Europska unija treba pojačati svoje napore kako bi se suočila i su borila protiv korinskih e, razloga ove krize. Tražamo svoju zabrinutost e, glede moguće instrumentalizacije vanjske politike Europske unije i upravljanja migracijama. I za kraj, no ne najmanje važno, želimo se fokusirati na jednu zemlju, to je Sirija. Snažno osuđujemo e, kršenje ljudskih prava u toj zemlji zadnjih godina i potrebno je ostvariti globalnu suradnju kako bi se ostvarilo mirovni održiv e, državo rješenje sukoba toj zemlji. Također želimo naglasiti da ne smije biti nekažnjivosti u sukobu u Siriji. Hvala lijepa. Imamo jako malo vremena. Vidim još dva govornika na popisu. Molim vas da budete kratki kako bi mogli završiti na vrijeme. Žil Betran je prvi koji je savjetnik E, zamjenika direktora mene. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, vrlo kratko. Zahvaljujem vam što ste e, jedan korak natrag napravili u ovom izvješću jer ste se usredotočili na hitne, e, hitna pitanja i zapravo ste pokušali se usredotočiti na temeljne, temeljna pitanja. Ovo izvješće jako dobro naglašava poteškoće tog zadatka, poteškoće i načina na koji se može prosuditi e, e, gdje povijest vodi zemlje mene i što se događa sa zemljama mene i e, za 20 godina, kako ćemo gledati unatrag na tu situaciju. Izvješće također naglašava jako dobro da e, su poteškoće kojima se suočavamo u, u, e, svijetu, da svijet nije, ne podržava demokraciju, da, da postoje e, vrlo složeni trendovi u samim društvima regije MENA koji čine naš zadatak Europske unije još težim. Vrlo kratko Uzevši u obzir i kritike i e, sliku koju e, izražava ovo izvješće, mi smo uložili napore kako bismo ostali predvidljivi partner za tu regiju i mislimo da je važan element u ovom trenutku kada sve više dionika postaje nepredvidljivo E, je nešto što pozdravljaju naše partneri iz regije MENA. Mi smo uložili napore kako bismo podržali nekoliko tih zemalja E, protiv regionalnih šokova s kojima se suočavali ponekad posljedice kriza koje su pogađale njihove susjede kao odgovor na krizu u Siriji, u Libanonu, Jordanu i potpora koja je dana tim zemljama kako bi njegovali njihovu stabilnost u tim vremenima. Također smo uložili trud, e, barem vjerujemo, da e, zadržimo ljudska prava, e, civilno društvo i demokratsko društvo uvijek u središtu našeg programa. U svim zemljama regije MENA mi smo vodeći partner civilnog društva i organizacija civilnog društva i dalje ćemo biti uvijek aktivni prema mladima, prema udruženjima, odnosno e, udrugama koje se bore za demokraciju i mislimo da je to izuzetno važan element. Što se tiče suvlasništva e, politike susjedstva Europske unije, vjerojatno se svi slažemo da je to još uvijek e, nova promjena politike i vjerojatno je prerano da razmatramo rezultate. Izvješće ukazuje na činjenicu da sada oblikujemo prioritete zajedno s našim partnerima i da ne možemo birati ono što je najpovoljnije. Međutim, izvješće također e, naglašava da je naš program u prošlosti bio uvijek oblikovan u smislu prioriteta Europske unije e, umjesto zajedničkih prioriteta. I u svemu što smo učinili u svim e, partnerskim prioritetima s kojima smo se dogovorili, e, ljudska prava, demokracija e, je uključiv dio svih prioriteta. To uvijek nije bio lak proces sa svim partnerima i to smo uvijek inzistirali na tome u svim pregovorima. I konačno, izvješće opravdano naglašava pitanje mladih i podrška koju možemo dati organizacijama mladih. To je nešto e, čemu smo posvetili veliku pozornost posljednjih godina zajedno sa neovisnim medijima. Hvala. Puno hvala. Gospodin Miller iz, eh, eh, srednje, iz eh, organizacije za bliski iskak. Hvala što ste mi dali mogućnost da komentiram na arapsko proljeće i na ovo izvješće. Kao što znate, revidirano je 2015. godine i tamo smo se usredotočili više na stabilnost i otpornost E, namjera revidirane politike susjedstva je bila da bude manje preskriptivna u angažmanu s našim partnerima, umjesto da imamo jedan diferencirani pristup koji će pomoći našim partnerima e, u e, socioekonomskoj stabilizaciji, s obzirom da se suočavamo sa mnogim izazovima i zato što u mnogim zemljama ne postoji socijalni ugovor i treba ga ponovno oblikovati. Ako pogledamo unatrag u ovih osam godina od arapskog E, proljeća postoje velike e, promjene e, i političke reforme kod naših susjeda. Međutim, naši, naša financijska pomoć može pomoći tim reformama, ali nije uvijek odlučna. Europska unija je bila uspješna kada smo uspostavili zajedničke prioritete s našim partnerima i ovaj diferencirani pristup je bio ključan kako bi energizirao naš eh, odnos sa zemljama eh, susjedstva. E, služba za, vanjsko djelovanje je već komentirala e, u vezi sa prioritetima za pregovorima koji su ključni u tom smislu. U raspravi s partnerima mi smo jasno naglasili vrijednosti i interese koji su ista strana, dvije strane istog novčića i ne možemo staviti pod pritisak slobodu E, niti kada ne postoje e, ograničenja e, kontrole civilnog društva. Dakle, treba otvoriti radna mjesta i bitno je i dobro upravljanje. Mi se slažemo da trebamo poboljšati perspektive za mlade. Ključna je u tome stabilnost Poboljšali smo način kako pružamo financijsku podršku regiji, ali nismo našli načina da generiramo političku volju kada ona ne postoji, a isto tako moramo pronaći ravnotežu između jednog pristupa e, s poticajima i financijskih e, tokova koji su bitni kako bismo podržali reforme. Dakle, kada se radi o političkoj volji, mi vrlo intenzivno radimo putem Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, a isto tako i e, radimo na demokraciji u južnom susjedstvu. Moram prihvatiti da vjerojatno još nismo našli pravni način da radimo sa nevladinim organizacijama na lokalnoj razini, ali s naše e, strane mislim da je, su nepovratna sredstva vrlo e, učinkovita, ali to je kritizirao revizorski sud. Isto tako važna je kohezija Evropske unije kada se radi o južnom susjedstvu, a isto tako postoji zajedničko programiranje e, koje postoji u e, prijedlogu komisije za instrument međunarodne suradnje. I konačni komentar vezan za e, savjetodavno vijeće iz izvješća Europska komisija ne gleda na to kao na nešto praktično E, postoji rizik da razgovaramo s onima koji se već s nama slažu, a mi mislimo da trebamo e, da se angažirati e, nevladine organizacije i civilno društvo mi u Europskoj uniji možemo olakšati e, taj razgovor između tih organizacija i vlade e, tako da e, oblikujemo intervencije koje će pomoći civilnom društvu, ali ne možemo zamijeniti taj angažman civilnog društva sa vladom. Civilno društvo mora samo biti konstruktivno. Hvala vam lijepa. Puno hvala. Moramo vas podsjetiti da je rok za amandmane 17. siječnja 175 e, amandmana je prihvaćeno. Amandmani se mogu predložiti samo e, mogu, mogu e, predložiti samo e, zemlje južnog, južnog sredozemlja. Isto tako imat ćemo jedno saslušanje u našem odboru sutra od 14.30 do 15.30. Možemo sad krenuti na 14. točku e, dnevnog reda. Predsjedatelji i gospodin Mekalister je već rekao da imamo mnogo točaka dnevnog reda, pa vas molim da budete kratki. Dakle, radi se o preporuku preporuci vijeću komisije i potpredsjednici komisije e, za sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između Europske unije, Monaka, Andore i San Marina. Dakle, e, radi se o ponovnim pregovorima s tim zemljama i e, nacrt preporuka rješava određene zabrinutosti parlamenta. Dajem riječ izvjestitelju Juan Fernando López Aguilar ima riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želim vam predstaviti ovaj nacrt e, prijedloga e, preporuka. E, odbor AFET ovoga Europskog parlamenta je Lisabonski ugovor dao ovlasti kako bi dao odobrenje ili utroput odobrenju Europskog parlamenta za međunarodni sporazum da on stupi na snagu i e, progovara se između Europske unije i svakog vanjskog partnera. To je slučaj kada se radi o ovom e, sporazumu o pridruživanju između Europske unije, Andore, Monaka i San Marina. Naime, vrlo malih država, odnosno mikrodržava, Želio bih pojasniti od samog početka da priroda ovih sporazuma se temelji na e, jednom mandatu za pregovore koje je vijeće dalo komisiji da u njezino ime pregovara. Ja bih to želio učiniti kako bih unaprijed e, zaokružio raspravu, ali mi smo se ovdje usredotočili na sudjelovanje tri, triju malih država u Europskoj uniji i u njezino unutarnjem tržištu i na uspostavi četiri sloboda uključivanjem tih zemalja u e, pravnu stečevinu Europske unije. To kažem jer je očigledno da ova pitanja, kada se radi o ove tri male države, e, su uvijek vezana za financijska pitanja. Ponekad ulazimo u kliše, ali to su bitne dimenzije i za Europski parlament, za njegov rad i za mene osobno. Uvijek sam e, želio da postoji e, poštovanje e, poreznih politika, borba protiv poreznih prijevara i borba protiv pranja novca. Ja sam se opredijelio u svojoj karijeri tim aktivnostima, uključujući kao ministar pravosuđa Španjolske, dok sam provodio raspoređivanje e, Ureda javnog tužitelja za borbu protiv korupcije. Međutim, ovo nije današnja tema za raspravu. Ovaj sporazum je vezan za unutarnje tržište i četiri slobode. Službene povratne informacije odlučuju da smo od institucija Europske unije, uključujući ECOFIN i OECD-a, Vijeća Europe, oni, inzistiraju da ove zemlje sada e, potpuno poštuju e, i u skladu su sa načelima e, borbe protiv pranja novca i poreznih zakona. Mi smo imali vrijeme kada smo bili zabrinuti u vezi s tom situacijom, ali to je dovelo do novog okvira političkih odnosa između Europske unije i tih zemalja. Te zemlje su razvile standarde koji su zajednički onima Evropske unije i koje se, koji se mogu podijeliti e, kao poštovani partneri Evropske unije. Također želim podsjetiti da Andorra Monaco i San Marino e, su svaki za sebe proveli važne e, reforme i regulatorne konvergencije s Evropske unije, posebno sa bankovnim i financijskim sektorima. Isto tako suradnja i borba protiv pranja novca i financijskog kriminala je napredovala. Gospodin Martin je bio glavni pregovarač u ime Europske komisije. Možda bi on mogao e, razraditi ovo pitanje e, u svom govoru malo kasnije. Međutim, što se tiče same teme, započinjemo sa deklaracijom članka 8. E, ugovora koji kaže da će Europska unija uzeti u obzir e, malu veličinu tih zemalja i bliskost Europskoj uniji. Naravno, te tri zemlje su po prirodi europske i po zemljopisnom aspektu i kada se radi ne samo o kulturnim e, i e, jezičnim pitanjima, nego su zapravo uključene, e, recimo Andora između Francuske i Španjolske, Monako između Francuske i Italije, a to je i slučaj San Marina koji je enklava na neki način. Dakle, te Nemamo vremena, gospodin Lopez Aguilar. Moramo se požuriti. Ali upravo sam čuo da je e, predstavnik komisije dugo govorio. Ja vam samo, e, ja vas samo molim da završite. Dakle, ideja je da pošaljemo pozitivnu poruku svim stranama koje su uključene, da ih ohrabrimo, da ih potaknemo. Imamo mogućnost da pokažemo fleksibilnost što se tiče uspješnog ishoda pregovora kojeg ovdje razmatramo. Dakle, e, nakon što smo posjetili te tri zemlje, pripremamo ovaj nacrt preporuka, pa insistiram da ti pregovori e, moraju imati pozitivan rezultat. Bio bi neuspjeh na, za obje strane u pregovorima, ne samo za male države, nego i za Europsku uniju, kad eh, ti, ako ti pregovori ne završe uspješno. Moramo shvatiti da unutarnje tržište i četiri slobode eh, nisu ugroženi eh, sa tim sporazumom o pridruživanju i zato je potrebna fleksibilnost u primjeni pravne stečevine u tim zemljama i to treba uzeti u obzir. Treće, trebamo postići partnerstvo s te tri zemlje ali e, na drugačiji način sa svakom od njih jer one nisu jednake. One su male zemlje, ali su specifične. U slučaju Andere e, želim e, pohvaliti sporazum u sektoru duhana kojeg treba održati i koji vodi do diversifikacije njegova gospodarstva. Što se tiče San Morina, evo, evo, sad ću završiti. Dakle, postoje jednaki uvjeti za sve izvoznike u San Marinu, a u slučaju Monaka glavna zabrinutost koju su oni pokazali je da se očuva njihova sposobnost da se zadrži e, boravište Monaka, s obzirom da građani Monaka su u stvari manjina e, svih onih koji borave u Monaku. I konačna ideja jest da moramo pokazati fleksibilnost i razumijevanje specifičnosti svake od tih tri zemalja. Imamo 50 amandmana koji su uzeti u obzir u ovom izvješću e, kako bismo e, kako bismo imali glasovanje u afetu 4. veljače i kako bismo u e, prvom, u prvom zasjedanju u ožujku mogli glasovati. E, žao mi je jer e, prevoditelji moraju završiti. Vi ste imali devet minuta i zato sljedećim govornicima mogu dati samo par minuta. Dobro, dat ću sada riječ raznim govornicima. Molim vas da budete tiho. Gospođa Zovko Imate dva dvije minute zato što e, će otići e, prevoditelji. Dragi kolege, kao izvjestiteljica u Sjeni za komisiju i e, kada se radi o sporazumu o pridruživanju između Andore, Monaka i San Marina. Zahvaljujem što sam imala priliku raditi na ovom dosijeu. Također zahvaljujem na postignuću komisije i službi za vanjsko djelovanje. Zaista je u interesu Europske unije i e, za Monako, Andoru i e, San Marino da njeguju naše odnose i da nadograđuju naše kulturne e, vrijednosti kako bi radili na zajedničkoj budućnosti. E, davajući pristup unutarnjem tržištu i provedbi četiri slobode možemo imati integriranu suradnju s našim e, susjedima na temelju pravne stečevine koji će e, E, imati kao ishod uspješnu e, situaciju. S obzirom na teritorijalne dimenzije malih zemalja e, moramo stvoriti jedan okvir kako bi olakšali provedbu sporazuma o pridruživanju i osigurali dosljednje tumačenje pravne stečevine Europske unije unutar tih zemalja. E, u zaključku bi željela podržati dobar nastavak tog procesa i brzi, brzi zaključak pregovora. Hvala na pozornosti. Soko, perdón, le doy la palabra al señor Tanok. Uh, thank you, uh, Izvolite. Hvala, kratko. Zahvaljujem gospodinu Lopez Aguilaru. Uvijek, od uvijek sam fasciniran ovim mikrodržavama, imam čak i obitelju u, u ponekim od njih. Imamo zajedničke vrijednosti, zajedničku geografiju i to je nešto što svakako moramo sačuvati. Mislim da je ovaj sporazum dobar kompromis u tom smislu, u smislu postizanja formalnog e, sporazuma o pridruživanju. Jačanje ekonomskih e, veza jedinstveno tržište, carinska suradnja, zajednička borba protiv organiziranog kriminala, pranja novca i sl. Što se tiče četiri slobode, morat ćemo ograničiti pitanje slobode e, kretanja, obzirom na to da ste zemlje doista veoma male. Slično se u, pojedinim aspektima moglo reći pretno i za Maltu dok je bila zemlja kandidat moja zemlja eh, zbog eh, Brexita eh, dakle želi zaustaviti dakle slobodu kretanja. Nemam nikakvo suosjećanje s tako velikom zemljom, 65 znači milijuna ljudi. Naravno da je kod nas druga situacija, mi možemo ono što ne mogu, takve male mikrodržave. No, osim toga, naravno, moramo apsolutno promicati približavanje jednog dana u budućnosti Nadam se da ćemo ih uključiti u Europsku uniju kao punopravne članove s posebnim statusom. Hvala, hvala gospodine Tanok, gospodine Nart. Izvolite. Problem nije eh, industrijska proizvodnja, ni Monaka, ni Andore, ni eh, San Marina. Radi se o finanskim platformama. To je situacija, trebamo sagledati točno o čemu se radi. teško baš da se međuvremenu Sveti Duh spustio u Andoru, Monako ili San Marino. Razlika u prihodu po glavi stanovnika Naravno, tamo živi mnogo eh, bogatih ljudi. To možda nije slučaj u Gibraltaru, na Gibraltaru, ali tamo su ljudi zato posebice pametni, i inteligentni. Šalo na strano, ne radi se o deprimiranim krajevima, e, već o krajevima koje privređuje po glavi stanovnika u prosjeku mnogo više od vlastih susjeda, ne zbog posebnih vještina, već zbog čitavog niza povlastica u kojima uživaju i zbog oblika njihovih granica. To da smo za ovo ne znači da e, na neki način žmirimo da, odbijamo priznati kako je situacija. Ovo je usporedivo s čitavim nizom prethodnih situacija, no ukoliko govorimo o jedinstvenom tržištu, ne možete imati jedinstveno tržište bez financijskih tokova kojima nisu na putu nikakve prepreke. Andora primjerice, postotno transparentna suradnja mora postojati i između ovih zemalja i Europske unije, naročito po pitanju pranje novca i izbjegavanja e, poreza. Postoji još jedna tema koja je veoma značajna. Treba znati točno u čijim je rukama to. Sada imamo u ovom trenutku samo fiktivna imena postojećih računa u bankama tih zemalja. Čini se da su te zemlje male, ne znači da su financijski nerelevantne upravo zbog toga što jesu male, financijski su relevantne, a sve drugo zapravo značilo bi samo gurati glavu u pijesak. Hvala. E, gospodin izvolite. Vrlo brzo. Slažem se s gospodinom izvjestiteljem. Važno je reviziji podvrgnuti odnose između Europske unije s jedne strane ove tri mikrodržave iz druge. Radi se o e, zemljama koje su Europa. Imamo zajedničke granice, zajedničke vrijednosti, zajedničku povijest. Druga stvar, u e, pristupnom sporazumu, što se toga tiče, tijekom pregovora moramo iti na umu specifičnosti ovih zemalja. Naravno da se radi o zemljama s dugom poviješću. No je isto tako i okolnosti su veoma posebne. Imamo stoga na umu pravu prirodu tih njihovih specifičnosti. Također moramo shvatiti, napredak je ostvaren. Te su mikrodržave poduzele određene korake obzirom na geografsku blizinu, naravno da najbolje poznajem situaciju u Andori, koja je velike mjere modernizirala zakonodavstvo i diversificirala vlastno gospodarstvo. No, želim naglasiti sljedeće. Taj novi status ili novi odnos između tih e, malih e, država i Europske unije, nadam se, znači će daljnji boljitak, naročito po pitanju transparentnosti i po pitanju nekih poreznih aspekata. A tu moramo obaviti još dosta posla ne samo s tim e, državicama, već i unutar Europske unije kao takve. No, podlačim i sljedeća. Andora je jedna zemlja na svijetu koji je službeni jezik e, katalonski jezik. Postoji i druge regije u kojima se govori katalonskim ali samo da podvučem upravo zbog te činjenice meni nije omogućeno da se vlastitim jezikom katalonskim obraćam i u ovom visokom domu. Hvala. Hvala, gospodin Marčez. Izvolite. Molim vas, budite kratki. Hvala, predsjedavajući. Hvala vam na komentarima i hvala izvjestelju na prijedlogu preporuka koji je od iznimnog značaja za postupak e, pre, pregovaranja već tri godine pregovaramo s trim tima zemljama. Dakle, sada je jako važno imati jasan politički znak od Europskog parlamenta kako bi se pokazalo tim trima zemljama koji politički značaj pridajemo pregovorima. A pregovori, kao što je to rečeno, su pregovori koji se tiču sudjelovanja u unutarnjem tržištu Europske unije. Dakle, te tri države jako su bliske Europskoj uniji imamo zajedničke vrijednosti. One danas imaju nedostatan pristup kako bi koristile moguće beneficije unutarnjeg tržišta. Dakle, Ovi pregovori za cilj imaju da im se pruži, da im se mogući pristup tržištu Europske unije, no naravno uz prava i obveze koji su vezani u svakom dijelu eh, europske pravne stečene i koje se vežu uz četiri slobode. Naravno, jasno je da mala veličina tih zemalja treba uzeti u obzir članak 8. temeljnog temeljnih sporazuma i podrazumijeva određenu fleksibilnost. Ta fleksibilnost bit će ponuđena tamo gdje je to moguće, no treba znati s jedne strane da preuzimanje akija mora ispoštovati sve četiri slobode bez ikakve iznimke. Treba znati da ima mehanizam za nadzor i zajedničku i nadzor koji je predviđen u okviru pregovora u ovom multilateralnom dijelu koji se pregovara s ovim trima zemljama. Imamo sustav rješavanja sporova uz ulogu suda pravde koji rješava sva pitanja uz vezano uz funkcioniranje e, pravne stečevine i e, funkcioniranja Undije. Dakle, imamo pravosudna tijela koja i, i pravosudni sustav koji je jako funkcionalan. Želim također istaknuti da se ovdje ne radi o pregovaranju nečeg e, o što bi se moglo ticati sustav oporezivanja. To uopće nije pokriveno ovim direktivama. Dakle, ove tri države poštuju međunarodne norme i norme OECD-a o oporezivanju. To je nešto što je već pokriveno u prethodnom radu. Dakle, i izlazak sa te sive liste tih triju zemalja je pozitivan čin. Dakle, naš cilj je da nastavimo s radom, da imamo okvirni sporazum uskoro i da nastavimo sa integracijom Akija. Hvala predsjedavajući. Hvala gospodine Sjedite se, glasat će za četvrtog veljeća i e, prvog ožujka na plenarnom zasjedanju. Posljednje dvije točke dnevnog reda. Dakle, radi se o zajedničkom sporazumu Europske unije i Singapura od 19. listopada 2018. Dobro bismo rekao konzultacija svijeća, tek 18. siječnja. Mi smatramo da je politički važno da prilagodimo dakle ovo odobrenje već postojećem sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Singapura u e, svijetu sporazuma koji je potpisan 19. listopada. Tako da odbor može biti spreman, dakle, za daljnje korake. Imamo 48 amandmana na izvješće, na izvješće koje su e, proslijeđeni prije roka i četiri kompromisna amandmana. Izvolite. Gospode e, Lopez Isturiz. Hvala. Od kad su pregovori, prošlo nažalost mnogo godina. Iako su, dakle, preduvjeti ispunjeni tijekom pregovora. A sada, nakon ovog dugog vremena, tijekom kojeg čekamo, konačno izvješće pred nama. ispričavam se izvjestiteljima u Sjeni i nije bilo lako, naročito zbog rokova i zbog svih amandmana. za tako, koliko je služba za vanjsko djelovanje još ovdje, molim ih za strpljenje. I vijeće također molim da ubrza stvar s rokovima kako bismo stvar odobrili prije kraja ovog e, mandata. Želim ubrzati jer znam da gospodin predsjedniče želi da dovršimo ovaj sastanak. Neću zato akcent stavljati na možda neke i određeno važne aspekte ovog sporazuma. To mogu i u pisanom obliku. Samo da kažem pa ovo su zajedno dakle, predložili predstavnici jedne i druge skupine, dakle na visokoj razini u odboru, kako bi odrađeni su korasi, kako bi se ovo moglo e, predati e, na usvajanje. Hvala, hvala isto tako i predsjedajućem odbora za vanjske poslove i svima drugima koji su pomogli da se ispoštuju rokovi. Nadam se da ćemo sutra održati e, glasanje. koja će nas dovesti u ostvarenju ovog cilja. Smatram da je to doista nužno. Hvala gospodine izvjestitelju i hvala što ste bili toliko kratki. Hvala na prezentaciji. Gospodin Martin, izvolite. Hvala. Ja ću također kratko koliko je to moguće. Kao prvo hvala izvjestitelju na e, dobroj suradnji. Rekli ste nije uvijek bilo lako zbog vremenskih ograničenja. Međutim, moram reći da ćemo sutra odboru predložiti neke dobre kompromise. Slažem se s vama. Što se tiče samog e, sporazuma, on je pozitivan na dva načina. Kao prvo pitanje odnosa sa širom azijskom zajednicom. Ovo je još jedan važan korak u izgradnji odnosa s tim dijelom svijeta. Povrh, dakle, e, sporazuma koji su već na snazi s Vjetnamom i s drugim zemljama. A isto tako ovime jačamo bilateralni angažman u suradnji s vladom Singapura, tu ćemo pokriti mnogo područja. Ljudska prava, okoliš, klimatske promjene, porezna pitanja. A kolege će znati o čemu je riječ. Ovo se nadovezuje na sporazume o ulaganjima i o slobodnoj trgovini. Dakle, tu ćemo širo paket mreža za rad s nadležnim tijelima u Singapuru. I isto tako važno je promisliti dijalog sa Singapurom na tri područja posebice. Ljudska prava, LGTB e, prava i pitanje smrtne kazne, što bi trebalo dovesti do njenog ukidanja. Nadovezujući se na dakle, postojeći sporazum, moramo ostvariti suradnju sa Singapurom kako bismo još do veće mjere pogoršali situaciju pokušavam kratko, međutim nadovezujem se isto tako na ovu raspravu o ovim mikrodržavama. Isto tako pozdravljam da Singapur preuzima dakle, nove globalne standarde o automatskoj razmjeni podataka o, poreznim pitanjima kroz OECD. Mislim da je to nešto veoma pozitivno. Hvala, gospodin Tanak, izvolite. Hvala, ja sam se također želio zahvaliti na starom prijatelju i kolegi, gospodinu Lopez i Isturisu. Ja sam također dio ovog konteksta već odavno i podržavam kompromise potpisujem ovo što je rekao David Martin o konsolidaciji ne samo bilateralnih odnosa između Europske unije i Singapura, jer da je samo ovom sporazumu, da će biti jedan o slobodnoj trgovini koji će doći kasnije, ali isto tako, dakle, ima šira zajednica. U budućnosti nam se da će oni postati carinska unija. Međutim, tu postoji, dakle, još jedna druga dimenzija, kažem, pomalo u Šauju, a pomalo u Zbilji. Singapur je zemlja Commonwealtha i doista je velika ironija da neki e, koji podržavaju Brexit u mojoj zemlji smatraju da Singapur tamo čeka da nam se pridruži dakle, kao glavni trgovinski partner umjesto Europske unije. A zapravo je stvar takva da Australija, Novi Zeland, Kanada i Singapur kao zemlje Commonwealtha ili već jesu ili će upravo potpisati opsežne trgovinske sporazume s Europskom unijom i to baš u trenutku kad, nažalost, eto moja zemlja izlazi iz nje. Ima još jedan bizarni detalj. Mnogi najveći zagodnici Brexita zagovaraju dakle singapurski model ekonomije u smislu deregulacije. To žele kod nas u Jedinom kraljestvu. No koliko malo detaljnije pogledate, dakle, singapursku ekonomiju, ima mnogo više struktura, mnogo većih elemenata, koji su važni za njihovu ekonomiju. Nije to neka ekonomija kao na divljen zapadu, a to je vjerojatno što ovi zagovornici žele u Ujedinom kraljevstvu. Nula regulativa, nisko oporezivanje, radi se o jednoj ekonomiji koja je u ovom slučaju mnogo bolje regulirana i, i snažnije regulirana no što oni to znaju. I Singapur je zbog toga i iz drugih razloga veoma e, zanimljiv partner Europskoj uniji. Nadam se da će se to partnerstvo još i jačati nakon ratifikacije. U mom klubu, dakle, svi to podržavaju. Hvala, gospodine Tanok. Hvala sada gospođa Ava Longarty koja je zadužena za vanjske odnose, međunarodne odnose s i Singapurom. Tri minute, ukoliko je to moguće, molim vas. Vi, naravno, imate i taj izbor da uopće ne iskoriste šansu da nam se obratite ukoliko želite. Dobro, prostite, ja sam zapravo postavio pitanje. Možda to nije baš bilo pitanje, ali jeste li vi za to da se ovo ubrza do maksimalne mjere? Jeste li primili pismo e, šefa odbora za vanjsku politiku? Možete li to ubrzati? E, dobro, dobro smo mi to shvatili. Hvala na e, pitanju. Mi smo to proslijedili na vijeće još u prosincu i koliko sam shvatila i vijeće je 8. siječnja proslijedilo to parlamentu. Mi smo u svakom slučaju i višeno zainteresirani da ovaj sporazum prođe, da jačamo odnose sa Singapurom. Mogu se samo nadovesti na ovo što su već i drugi kolege rekli. Gospodine, jeste li zadovoljni ovim odgovorom? Gospodine Zestelju, u redu. Hvala. O tome ćemo onda glasiti sutra. Da, dalje, 1. i i 14. veljače. Hvala provoditeljskom timu na strpljenju, a hvala isto tako i svim članovima. Hvala i vidimo se sutra ujutro.